Dakle, e, kao što sam rekao, nastavit ćemo s našim radom. Započet ćemo sa e, jednim seminarom, sa predstavljanjem i studije i s raspravom. Mrvicu kasnimo, ali e, mrvicu smo htjeli pričekati da svi budu prisutni. Kao prvo, ćemo se baviti sa predstavljanjem e, studije pod nazivom Komparativna analiza instrumenta za upravljanje rizikom e, koje podržavaju poljoprivredni zakon sad dvije iz 2014. godine i zajednička poljoprivredna politika za razdoblje od 2014. do 2020. godine, e, poljoprivredni zakon Sjednih država i ZPP su nastali u istom razdoblju. To zakonodavstvo je dakle već stupilo na snagu, ta dva zakona, te dvije politike tiču se pitanja nestabilnosti prihoda iz poljoprivredne aktivnosti. Naravno, sve se to također tiče e, i povijesti zajedničke poljoprivredne politike i političke vizije koja je drugačija kada se radi o upravljanju rizikom. Danas ćemo pokušati usporediti metode i instrumente za upravljanje rizikom. Dakle, usporedit ćemo situaciju u Sjedinim državama sa situacijom u Europi. Radi se o tome da trebamo iz toga izvući konkretne zaključke. kako bismo usvojili adekvatne odluke što se tiče zajedničke poljoprivredne politike i prije svega što se tiče upravljanja rizikom. To je vrlo važno pitanje kao naravno i pitanje prihoda. Smatram da ćemo raspravu imati sada, nakon rasprave o TTP-u. Mislim da je to doista pravi trenutak za to. Kao prvo bih htio predati riječ gospodinu Žanu Kordijevu koji predstavlja e, institut za istraživanje pod nazivom INRU, vrlo poznat institut e, unutar Francuske kao i diljem svijeta. On također predstavlja e, visoku školu pod nazivom e, Agrocampus West u Francuskoj. Vrlo nam je drago što vas možemo ovdje ugostiti i predam vam riječ. E, izvolite, hvala. Gospodine predsjedavatelju, dame i gospodo, hvala vam što ste me ugostili. Velika mi je čast e, biti ovdje prisutan kako bih vam predstavio rad koji sam izradio na vaš zahtjev. Hvala vam što ste mi ukazali to povjerenje. Također bih prije svega htio zahvaliti svima onima koji su mi u ovom radu pomogli. Imali smo mnogo rasprava što se tiče praktičnih, ali i teorijskih e, načela s osobama iz različitih država članica Europske unije i Sjednih američkih država e, i to nam je poslužilo za izradu ove sinteze. Cilj e, rada bio je da usporedimo instrumente za upravljanje rizikom koje postoje s obje strane Atlantskog oceana, te da malo pogledamo kako, koliko su oni učinkoviti. Sada ću govoriti na engleskom, e, budući da su moji slajdovi na engleskom i lakše mi ih je predstaviti na engleskom, ali tijekom pitanja ću se vratiti na francuske, francuski ako mi dopustite. Oui. Bon. Mikrofon, molim. On m'a demandé de faire les slides en anglais et il est plus... Zamolili su me da izradim slajdove na engleskom. Lakše mi je govoriti na engleskom eh, kada predstavljam slajdove. Eto, ako mi dopustite. Moja prezentacija ima pet dijelova. Prvo ću pokušati uh, eh, vidjeti e, specifične rizike. Mislim, ako hoćete, mogu govoriti francuski. Je ne želim nikoga šokirati, govorit ću na francuskom. E, moment, e, panje pošta. Samo malo, kaže predsjedavatelj. Gospodine zastupniče, naš gost poštuje zahtjeve koje smo mu nametnuli jer želimo olakšati ovo izlaganje i mislim da ne ukazujemo nepoštovanje prema nekome ako održimo ovu prezentaciju na engleskom jeziku. To je organizacijsko pitanje. I stoga vas molim, doista imam veliko poštovanje prema francuskom jeziku, ali molim vas da ne otežavate još ovu situaciju. Da, evo samo da završim s ovom temom. Imamo usmeni provoditelji koji vrlo dobro svoj posao i koji su upravo ovdje kako bi nam to preveli. E, mi smatramo da je Francuska jedan od e, država utemeljitelja, jedan od e, njih nekoliko i stoga Imamo tu taj zakonodavni zahtjev e, i zahtjev isto tako vezan uz jezik. Hvala. Donc je vais poursuivre en français. Pa nastavit ću na francuskom. Imamo pet dijelova prezentacije. Kao prvo bih htio posjetiti na određene rizike o kojima pričamo, kao i na glavne instrumente upravljanja rizikom e, koji su relevantni Imat ćemo dakle slučaj um, iz Amerike i europski slučaj i kao zaključak ćemo izvesti usporedbu uh, ono što je dakle ovdje napisano, dakle ortogonalna priroda uh, europskih i američkih politika s ovim u vezi. Naravno, ta analiza će nam dopustiti da izradimo određen niz preporuka koje bih htio s vama podijeliti, to jest evo ja sam uh, iznio nekoliko preporuka koje bih vam htio iznijeti ovom prilikom. E, rizici za e, poljoprivredu su e, dosta opsežni, imamo rizik vezano uz tržište, dakle nestabilnost cijena poljoprivrednih proizvoda, imamo sanitarne rizike, sanitarne skandale, imamo klimatske šokove i sve više govorimo i o onome što se zove egzogena nestabilnost, ali endogena nestabilnost, dakle nestabilnost koja se E, iz e, financijskih sektora pre, pretiče na nefinancijske sektore. Na primjer, evo, cijena nafte koja utječe na poljoprivredu i tako dalje. Dakle, pobjednici su suočeni sa sve većim rizikom, tehničkim rizikom i rizikom veznim uz tržište. Ipak, e, neki ti rizici su homogeni, neki su neovisni, Dakle, primjerice e, mrazili ili tuča smatraju se nezavisnim e, rizicima, jer e, ako imam ovdje mraza, imamo ga imati na nekom drugom području, a zatim imamo sistemski rizik poput cijene koji utječe na sve poljoprivrednike u isto vrijeme, to je jedan dakle od osi koje vam predstavljam. E, os predstavlja okomite os normalan rizik sve do iznimno visokog rizika. Dakle imamo razne vrste rizika i s tim imamo onda i razne vrste instrumenta za upravljanje rizikom. Nijedan instrument e, nije univerzalne prirode i ne dopušta nam da pokrijemo sve vrste rizika. Ova slika pokazuje da su nezavisni rizici pokriveni od strane osiguranja. Sistemski rizici, povijesno gledano, e, njih e, tretiraju financijska tržišta, unutarnja tržišta, e, tržišta over the counter, dakle regularna tržišta, evo koji su ipak nekoliko engleskih riječi. Zatim isto tako sustavi mutualizacije rizika, a zatim isto tako povijesno gledano postoje uzajamni fondovi, sanitarni fondovi, okolišni fondovi u raznim državama na svijetu. Sve su to privatni instrumenti e, koji mogu e, doživjeti podršku e, sa javnim doprinosom. Koje je tu mjesto javnih tijela? Dakle, njihovo mjesto je skroz gore, oni izrađuju ove sigurnosne mreže, zato što oni djeluju u svim slučajevima rizikama u svim državama. A kada imamo normalni rizik, onda možemo imati fiskalnu politiku koja pokušava ugladiti te učinke iz godine u godinu u nekim sektorima poput i u poljoprivredi. E, dakle, instrumenti su specifični, oni su e, komplementarni i moraju e, biti koordinirani. To bi bio idealan slučaj. Koja je situacija u Americi? Situacija u Americi, ova slika to malo prikazuje, ima razne sastavnice sa preklapanjima. Dakle, neki instrumenti se preklapaju jedni s drugima. Imamo nekoliko instrumenta. Osiguranje, oni su e, povijesni, instrumenti e, osiguranja e, za prihode. Oni su prisutni već neko vrijeme od 50. godina. A u sredini imamo u zadnjih 20 godina neke nove vrste ugovora, hibridni ugovori, koji miješaju cijenu i proizvodnju i dakle to je ono što zovem hibridnim ugovorima u sredini, a ispod imamo jedan četvrkut gdje se govori o raznim vrstama mnogobrojnih programa, vrlo složenih programa, e, da ću vam da pročitate ovaj instrument, neću ulaziti u detalje. A pri vrhu E, među katastrofičnim rizicima, vidimo da su Amerikanci uveli protuciklične programe kako bi imali e, nekoliko ad hoc plaćanja i vrsta javnog pruženja osiguranja u slučaju katastrofa. Nedostaje mi jedna slika, evo ga, američki proračun, E, proračun e, vezano s poljoprivredni zakon Sjednih američkih država, to sigurno znate, ima jednu glavu, to je glava broj 4, koja se odnosi na prehranu, to je pomoć za prehranu. To je glava gdje je proračun najveći. To sam e, uklonio zato što bi to upotno se nacijenilo sve ostale glave. Ako dakle maknemo tu pomoć za prehranu, onda nam preostaju dvije velike vrste financiranja s javne strane. To su prije svega e, hibridni ugovori za osiguranje, osiguranju i zatim protuciklični programi i drugi javni programi koji su samo javni programi, a nisu e, privatni programi sa javnim dugom. Dakle, e, proračun u Americi tiče se privatnih instrumenta. Ti su instrumenti potpuni, koordinirani i dinamični, to ću pokazati malo kasnije. Ono što možda nedostaje, to je ono što se nalazi ispod, to su fiskalne mjere. Kada sam pitao u Americi zašto ne postoje fiskalne mjere, e, neke vrste e, mjera predostrožnosti, ali e, oni su mi rekli ne, to nije nešto što se tiče ministarstva poljoprivrede, već državne riznice i zatim nismo nastavili s tom raspravom, no imam neke studije koje to isto tako pokazuju. Europska unija Analiza pokazuje da imamo dva stupa sa dvije uredbe, 1305 i 1308, o kojima ćemo kasnije još nešto više reći. Tu već dakle imamo tu dihotomiju sa dva stupa. U mojoj analizi vidi se da su tehnički parametri sigurnosnih mreža takvi da zapravo nisu tehnički oni su nešto što se može utjecati, nešto o čemu se može raspravljati. I to ću ilustrirati e, jednim primjerom poput ovoga ruskim embargom i drugima, gdje se uvijek postavlja pitanje treba li se koristiti javni novac ili ne i e, to je nešto što dosta narušava sliku tog samog sustava. Drugi stup ima u tri članka 37, e, naznačeno određene propise s kojima se može pomoći osiguranje u slučaju značajnog gubitka mogu se subvencionirati i e, uzemni fondovi kada se radi o riziku proizvodnje i zapravo je članak 39 e, samo preslika članka 38 dakle samo copy paste s time se može zamisliti da se uz postave i ovi programi IST. Od 2005. godine smo um, mnogo toga izučavali, ali smo malo toga postigli. Dakle, to postoji, ali ne postoji zapravo. To je jedno, jedno nalazi se u jednom posebnom stanju, ta odredba. Osim toga, tumačenje tekstova vrši se na taj način da se primjenjuju vrlo strogo tumačenje, to jest komisija to radi. Sada se upravo odvija velika rasprava o tome što znači production loss, dakle gubitak proizvodnje. To je nešto što se čini se možemo, što čini se možemo lako reći, ali teško definirati. Govorili se tu o e, prometu, govorili su o volumenu, ne znamo. E, kako možemo, nešto govoriti ako nemamo niti same osnove za to. A isto tako, imamo i raznolikost sanitarnih i okolišnih izazova u Europi, e, jug, zapad, sjever, istok i zato imamo vrlo heterogen sustav. Ja sam tu ilustrirao e, taj heterogeni sustav e, vrsta rizika pomoću ove slike koja pokazuje da postoje neke stvari koje postoje samo na papiru, ali ne i na terenu, da postoje neke stvari za koje ne samo točno kako funkcioniraju i tako dalje. I ako bismo htjeli reći kakva je Europska unija, kakve su države članice Europske unije, onda to zapravo ne možemo učiniti zato što imamo samo posebne slučajeve, sjever Europe, dakle, na primjer, Njemačko, Jedino kraljevstvo, e, Francuska, Italija, koji su izradili nekoliko uzemnih fondova, Španjolska, Austrija, koji su izradili sustave izvan, e, sustav financiranja Europske unije i Rumunjska su tako koja pokušava sad uspostaviti svoj sustav, dakle, radi se o jednoj vrsti patchworka. Usporedba Rekao sam, e, politike su ortogonalne prirode, to ću vam prikazati na temelju dvije slike. Stavio sam duljinu zakonodavnih tekstova u prvu sliku lijevo i proračun, američki i europski proračun u drugu sliku. Oni govore zapravo isto. Kažu da se u Sjedinim američkim državama što se tiče upravljanja rizika, tako da male proizvođače zaštite sa upravljanjem um, rizika i e, naravno znate da je poljoprivredni zakon izbacio izravna plaćanja i da nema više subvencija. A Europska unija stavlja veći naglasak na izravna plaćanja kao e, podršku pri, za prihode i e, kažu da je to može isto tako jedna vrsta instrumenta upravljanja rizikom, ali da za to, zapravo to gospodarski gledano nije pravi instrument upravljanja rizikom i stoga e, jedan dio proračuna nije posvećen baš tome. Imamo naravno financiranje u iznosu od 5% za sigurnosne mreže i imamo konkretnu pomoć za rizik koja je zapravo u potpunosti marginalna. Hoće li se nešto promijeniti? Pa neće ako nešto baš svjesno ne poduzmemo, inače će sve ostati isto. Ove tablice su naravno pojednostavljene, ali nadam se da vas ipak um, ostavljaju pod dojmom. Isto tako treba znati da u Sjedinjene države e, instrumenti za rizik i sigurnosne mreže da su one koordinirane, da su dakle isti parametri koji definiraju gdje se radi o katastrofi, a gdje se radi o riziku koji, je, e, koji se može podnijeti e, pomoću normalne aktivnosti iz privatnog sektora. U EU ja ne vidim takvu zajedničku definiciju, dakle ne vidim ništa što se tiče prvog stupa, a vidim samo ograničene stvari što se tiče drugog stupa. Zajednička to ispričavam se, poljoprivredna politika se ima dakle određen, određenu snagu. Kao prvo radi se o tome da se mogu izraditi baze, baze podataka. E, oni godinama već napreduju i idu prema politici koja se temelji na znanju, koja je za mene politika za budućnost taj duh znanja, ako ih se primijeni na primjer na izravno vidimo da to uopće nije ista stvar. Tu se radi kao nekom vrsti kolača, nekom vrsti pice koje se dijeli i gdje se svako bori za najveći dio. Dok je ta, e, ta uzlazna putanja učenja vrlo jaka u Sjedinjavačkim državama i gdje imamo jedan pogled u budućnost. Dakle, uopće se ne radi o istoj dimenziji što se tiče toga što se pruža poduzećima, dakle da im se jednostavno daje novac ili da im se daju alati s kojima mogu predvidjeti budućnost. Negativne točke u Americi um, možda mogu o tome još više kasnije uh, pričati, e, nešto reći, ali uh, rečeno je da Amerikanci idu prema nekom sustavu Kedijak, dakle um, sustav sa izikom sa vrlo malo sa vrlo malom, malom iznosu franšize. Europska unija e, načela drugog stupa 37, e, zatim 38 članak koji govore o uzajemnim fondovima i 39 o uzajemnim fondovima o rizicima proizvodnje, po mom mišljenju predstavljaju dobre temelje, ali tumačenje i način na koji vidim da se oni održavaju na terenu, znači da svatko se poziva na nekog drugog kako bi izbjegao probleme. Komisija želi biti u potpunosti u čistom kada se radi o propisima međunarodnog prava, e, država članice kažu da ne žele imati problema s Europskom komisijom, dakle svako na neki način otvara taj kišoban, otvara neku su zaštitne, zaštitne mreže i niko ne želi ništa znati o nečem drugome. A negativne strane Europske unije, evo ja sam upotrebio tu jednu francusku riječku ili to je na neki način slijepa ulica naša zajednička poljoprivredna politika. Koja je budućnost? Znamo da bogatstvo odmah e, ulazi u faktore proizvodnje. To je dakle osnovni gospodarski model. Izravna praćanja doprinose bogatstvo, ali ne nužno i na, ne nužnoj proizvodnji. Imamo dakle i drugi e, drugi problem, dakle kako dijeliti taj kolač kada se on sve više smanjuje i dakle isto tako e, problem da nema e, prave vizije za upravljanje studija e, rizikom. Europska unija nema tu pravu viziju po pitanju oba stupa, barem po mom mišljenju. To su dvije odvojene stvari koje uopće nisu koordinirane. Kako biste između katastrofalnih situacija i normalnih situacija rizika uvesti neku harmonizaciju kada nema koordinacije. Dakle, nepotpuni su, nema koordinacije i od 2005. godine nema po tom pitanju napretka. Samo o tome govorimo. Dakle, ne vidim nikakav napredak, vidim samo da se prepisuje. Na posljedku nemoguće je upravljati rizikom ako imamo fiksni proračun. Bez fleksibilnosti ne možemo govoriti o upravljanju rizikom. time, budući da smo sada izvukli e, zaključak, možemo preći na preporuke. Imamo četiri grupe preporuke kao prvo, e, dakle kažem da bi trebalo nadopuniti instrumente. Drugo, kada imamo neke instrumente na papiru, onda ih moramo aktivirati. Nije dovoljno imati sve napisano i onda reći evo sada je gotovo, snađite se potrebni su e, pilot testovi, e, način na koji ćemo prikupiti iskustvo. Upravljanje e, rizikom treba proizaći iz lokalne solidarnosti koji će stvoriti sustave sa zajedničkim nazivnikom koji će dopustiti koordinaciju, koji će dopustiti da dakle, sve bude u skladu s načinom djelovanja Europske unije, sa, državnim natjecanjem i tako dalje potreban je ljudski kapital, ali i financijski kapital koji će biti fleksibilan i potrebna je organizacija. Dakle, preporuka broj 1. Koordinirati sigurnosne instrumente i privatne instrumente upravljanja rizikom, naravno uz podršku iz javnog sektora kao u Sjedinjeničkim državama, treba popuniti tu rupu, vidjet ćete da smo otkrili veliku rupu u ovom dokumentu između e, ograničenih osiguranja koji se temelje na e, proizvodnju i financijskih instrumenata. Ta rupa moći će se popuniti pomoću instrumenta e, IST-a, stabilizacije instrumenta za stabilizaciju prihoda koja za sad ne postoji. I zasigurno treba stvoriti i e, jednu vrstu štednje za budućnost. To je već nešto što se zna iz iskustva što je najbolji način upravljanja rizikom. Postoji jedna moderna e, formula s kojom se može, s kojom se mogu popisati e, rezultati kad kad je dobro staviti poseban porezni naglasak na dobre godine, manje na loše, to se dakle može odvojiti, ali države članice mogu reći da bi se porez na pomoć koju se pruža e, mogla smatrati kofinanciranjem. Dakle, treba razviti instrumente. Druga ideja, druga grupa, napraviti pilot projekte, pilot testove. Zašto? Kao što sam e, rekao, inicijativa mora proizaći s terena. Mislim da ako poslušamo malog proizvođača da e, neće mnogo ljudi reći da nam trebaju protociklične mjere. To bi moglo biti opasno, ali e, lokalni protociklični programi. Dakle, osobe koje imaju lokalnu poveznicu mogu reći da će se recimo dobre godine staviti na stranu i kako bi onda imali od toga koristi u lošim godinama. Lokalno, dakle, mora doći do mobilizacije. Ja poznajem osobe i grupacije u Francuskoj i u drugim državama koje imaju takve projekte i bilo bi zanimljivo njih podržati. Osim takvih testova, treba također naučiti e, vidjeti e, kako možemo koristiti parametrožnim bazama podataka koje smo stvorili za određene kulture, za voće i povrće, za, svaku, za, svaku, za svaki sektor će situacija biti drugačija. Dakle, ne e, zajednički alat, već alat koji će biti prilagođen pojedinoj situaciji i lokalnoj organizaciji. Možda bi trebalo isto tako malo labaviti određena ograničenja koja nam pristižu od ozgo kako bismo dopustili takve testove. Treća grupa imati prilagođeni humanitarni i financijski kapital. Govorim u ime svih e, sveučilišnih slučaka koji mogu pomoći, dakle postoje već mreže u mnogim zemljama koji bi se mogli pridružiti na ovome kako bi pomogli, kako bi razmijenili svoje iskustva vezano u statistiku, financije i tako dalje. E, postoje financijski resursi postoji iskustvo s terena i možda bismo trebali neko tehničko znanje, neku tehničku stručnost tu pridodati. E, dakle, mogli bismo imati mogućnost e, da se neka stručna znanja prenese iz te sfere e, sveučilišne na teren. Zatim trebaju nam i financijski resursi. Nemamo mnogo rješenja kako ih možemo naći. Ta sredstva mora, moraju biti fleksibilna Nešto iz toga možemo uzeti iz izravnih plaćanja i jednom kada se instrumenti za upravljanje rizikom razviju, a to će se dogoditi sa sporo, možemo povećati e, kapacitet u pričuvi kako bismo mogli e, potaknuti ponovno osiguranje tih e, instrumenta za rizik. Možda to čini normalnim, ali evo i to sam isto htio naglasiti. Što se tiče organizacije, imamo trenutno dva stupa koji govore o upravljanju rizikom i to nije održivo. Trebamo li u e, prvi stup e, uključiti upravljanje rizikom ili bi trebali imati treći stup za upravljanje rizikom, to nije bitno, ali bitno je da imamo e, jedan jasan dio za to koji će biti neovisno. Dakle, bitno nam je imati agenciju za upravljanje rizikom koja će djelovati nezavisno, koja neće e, biti pod utjecajem drugih, koja će primjenjivati e, propise i eto ja sam za tu agenciju ovdje koristio e, američko ime, dakle Risk Management Agency, agencija za upravljanje rizikom. to tijelo ne bi trebalo biti tijelo koje će gledati 10-20 godina unaprijed to upravno tijelo, ta, to zajedničko tijelo, bi trebalo gledati vrlo kratkoročno, trebalo bi pratiti pilot projekte koji bi trebali nastati u pojedinim državnim članicama, koji će nastati tamo. Trebalo bi podijeliti e, stručnost između država članica, znanje, E, podsjećam vas da je za zemlje u razvoju e, G20 osnovao takvo jedno tijelo kako bi se izmijenila iskustva i stručna znanja u tim zemljama, a isto tako upravni troškovi, e, troškovi menadžmenta ne bi smjeli biti preveliki i postoje neke metode kako se može minimalizirati dakle i stvaranje tih instrumenta i stvaranje te upravne strukture. Zatim isto tako treba se osigurati da ti instrumenti idu u e, dobrom smjeru, da oni uzimaju u obzir isto tako i okolišna pitanja, pitanja veznih uz klimatske promjene, to ne smijemo zaboraviti, a u isto tako možemo ugraditi preduvjete gdje kažemo da ako netko želi pristupiti fondu, da onda mora e, na primjer uzeti u obzir e, propise veznih uz prilagodbu klimatskim promjenama i tako dalje. Na primjer imamo takav slučaj evo sad s Marokom. Eto, neke od tih stvari su nove i nadam se da ćete na temelju ovih preporuka koje su možda katka dosta provokativne u toj procjeni eh, da će vam oni poslužiti i vrlo me zanimaju vaše pitanja te vam zahvaljujem na vašoj pažnji. Jako pierwszy poprosił o zabranie głosu pan poseł Luazo. Hvala. Kao prvo zastupnik e, Lazo, izvolite, predam vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Hvala vam na vašem izlaganju. Danas više nitko ne može reći da Amerikanci dobro ne upravljaju poljoprivredom. Vidimo da imaju e, veće mjere zaštite nego one koje imaju u Europi. Mnogi slučajci, mnogi ekonomisti kažu da da su ti propisi protivni e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji, a mi mislimo da takve činjenice nisu sada dovoljno oglašene u okviru sporazuma o TTIP-u. Mi mislimo da bi trebalo tražiti suspenziju tog sporazuma pokušavamo biti ultraliberalni, ultrateški u našim normama i na taj način zaostajemo za drugima. Nike druge zemlje koje e, se bave sigurnošću nemaju ovakve propise kao mi. Zar nema Europska unija druge ambicije nego da nas ostave ogoljenima, nezaštićenima, naspram partnera koji su istodobno i naši glavni konkurenti. Trebamo li dalje sa smješkom e, tako nešto prihvaćati. Ja vidim da danas većina izabranih zastupnika izrazila da želi zatražiti suspenziju tog famoznog sporazuma TTIP-a i ja Mislim da bismo trebali e, ispregovarati ova pitanja vezano uz povedu sada, da ne smijemo pričekati. Mislim da je to vrlo hitno pitanje. Eto, mislim da e, bismo trebali biti u tom smislu vrlo jasno opredjeljeni. Hvala. Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwa e, poinformować, jednocześnie... Hvala vam lijepa. Obavještavam vas. Da je s nama delegacija iz Slovačke, e, ministra poljoprivrede sa njegovim državnim tajnikom. Pa vam želim za dobrodošlicu. Hvala vam lijepa što ste došli k nama kako biste saslušali e, našu sjednicu. Želim vam e, dobar boravak u Europskom parlamentu, a sada ću predati riječ gospođi Sanri. Eh, gracias, presidente. Zahvaljujem, gospodine predsjedatelju. Samo bih rado postavila dva pitanja, čisto da vidim da li sam dobro shvatila. Imamo pet minuta za ovu prezentaciju što se tiče dakle, naših stručnjaka. Što nam dakle predlažete? Dakle, da uzmemo 10% iz izravne e, pomoći poljoprivrednicima kako bi dali osiguravajućim tvrtkama da bi one procijenili rizik. Je li to ono što vi zbiljem predlažete? To je prvo pitanje. Drugo pitanje. I sad ako bih željela znati, budući da imamo sveučilišta koje pomažu tim instrumentima upravljanja, ako je to slučaj, koliko će nas to koštati ta pomoć? Jer čini mi se da Europska komisija ima e, određene zaposlenike i oni bi mogli obaviti taj tehnički dio posla, ne sve učilišta. Drugi dio vaše prezentacije, jeste time htjeli nekako doći do novca za sveučilišta koji bi nam onda pomogli u svojim instrumentima upravljanja? I daljnje pitanje, da li smo mi sada spremni za regulatornu konvergenciju? Isto tako vezano i uz TTIP. Hvala vam lijepa. Hvala. Zahvaljujem, gospodine predsjedatelju. Vaše izvješće je uistinu bilo vrlo zanimljivo. Čuli smo puno novih stvari i kao što je naš gost rekao, teško možemo zamisliti situaciji gdje bi naši poljoprivrednici mogli živjeti bez izravnih plaćanja. Međutim, naša gospodarstva su u principu bila vrlo mala, proizvođačke organizacije nisu baš bile tako brojne i tu se dakle više bavimo malim igračima, stoga su izravna plaćanja bila dosta učinkovito sredstvo, odnosno instrument. Naši poljoprivrednici su mogli ostvarivati dobar prihod, razvijati svoja gospodarstva, osigurati prihode za sebe i svoje obitelji. Međutim, danas ako pogledamo e, razne zemlje, Imamo gospodarstva raznih veličina. U Litvi imamo samo četiri tvrtke koje se bave preradom hrane i tri velika trgovinska lanca. Stoga ponekad vidimo da dolazi do u stvari sklapanja kartelskih poslova. Kako možemo spriječiti supermarkete od, ostvarivanja takvog e, profita, da oni u stvari spriječavaju poljoprivrednike, da oni zarade svoj udjel? Sad smo suočeni sa ruskim embargom i vidimo da su pale cijene otkupa mlijeka i druge cijene isto tako. Ali vidimo da u i u trgovinama se cijene ne snižavaju. E, poljoprivrednici dobivaju nacionalnu potporu, potporu iz Europske unije, ali to je sve niže, zato što su otkupne cijene sve niže. I na kraju čisto dozvoljamo da poljoprivrednici prežive, ali ne ostvaruju nikakav profit kako u području e, mesa, tako i u području mlijeka. Može li sustav izravnih plaćanja pružiti jednaku zaštitu svima? I možemo li reći da će mladi ljudi biti uistinu voljni, dakle započeti takve poljoprivredne aktivnosti? Može li uopće poljoprivrednik razmišljati o budućnosti idućih 10-15 godina? To su sve pitanja s kojima sam ja suočen. Ako mi ne reguliramo otkupne cijene, ako dozvolimo posrednicima da u stvari kupe profit, što je s poreznim obveznicima, neće imati nikakve koristi, samo ćemo podržati one koji su i tako bogati. Ja sam se susreo sa udruženjem proizvođača mlijeka. Trenutno baš u Litvi odvija jedan kongres e, proizvođača mlijeka. Imamo jedan zakon kojima se zahtjeva reguliranje cijena. Ako cijene nisu reguliranje, onda sustav plaćanja gubi na značenju. Teško je razumjeti sve što ste nam vi predložili. Dakle, da procijenimo sve prednosti i nedostatake vašeg prijedloga, ali moramo razmisliti što bi za nas mogla biti u budućnosti najbolja opcija. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada gospodin Downtown. Hvala lijepa i zahvaljujem vam istinu na vašem izlaganju. Kada govorimo o odboru za poljoprivredu, mi smo se u istinu bavili i zajedničkom poljoprivrednom politikom, a i svjesni smo jednog izvješća koji smo mogli čuti u Američkom kongresu da u stvari poljoprivrednici sami zarađuju 0,8 e, eura. Dakle, uz e, upravljanje rizikom kako to postoji u SAD-u. Što se tiče ove nove politike u SAD-u, jel se tu nešto mijenja, poboljšava li se odnos između javnog novca koji ide u sustav i novca koji uistinu služi na dobro poljoprivrednicima? Hvala lijepa. Htio bih profesoru prije svega zahvaliti na njegovom izlaganju. Mi smo htjeli jednu komparativnu studiju, dakle što se događa u SAD-u i što se događa u Europi. Nismo htjeli kritizirati zajedničku poljoprivrednu politiku, koja je u stvari dozvolila Evropi da postane samodostatna. i koja dozvoljava kvalitetnu i proizvodnju i standarde u području poljoprivrede. Ova usporedba ne mora baš ići u koriste SAD, ali mi možemo biti ponosni u Evropi, s obzirom to što smo ostvarili. Mislim da je to pitanje osiguranja uistinu jedno vrlo važno pitanje. Morat ćemo poraditi na tome što se tiče budućnosti naše zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da je to i nešto što bi nam moglo pomoći da rješavamo ovu krizu s kojom smo recimo trenutno suočeni trebamo imati i zadržati na umu naš cilj, a to je da hranimo europljane, ako ne već cijeli planet. I da poljoprivrednici mogu živjeti od svoje proizvodnje. Dakle, činjenica je da poljoprivrednici trebaju moći dobro živjeti od svog rada. Jer ovaj aspekt osiguranja je nešto čime ćemo se trebati pozabaviti i zahvaljujemo vam što ste to iznijeli. Vi govorite o 10%, možda bi to trenutno bilo u redu, ali morat ćemo se u detalje još pozabaviti time. Hvala. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovo što je predstavljeno je istinu vrlo zanimljivo. Jer nalazimo se u vremenu kad bi trebali razmisliti čisto srednjoročno, dugoročno, kamo će sad ići dalje naša zajednička poljoprivredna politika. Nisam baš u potpunosti da se slažem s vama da danas ništa ne postoji kada govorimo o osiguranjima. Ja dolazim iz zemlje gdje postoji čitav niz ugovora vezan uz osiguranje a isto tako što se naše zajedničke poljoprivredne politike iz tog fonda se to i e, financira i to vrlo uspješno funkcionira. Ali ste uistinu u pravu kad kažete ako želimo jednu pravu stabilizaciju prihoda onda moramo druga sredstva uzeti u ruke i reći ovo ili ono. Dakle, današnji sustav izravnog e, plaćanja i sad na to još jedan sustav osiguranja prihoda to neće funkcionirati. Ili ćemo imati jedno ili ćemo imati drugo i mislim, ako malo pogledamo po, kakva je situacija tijekom posljednjih godina u nekim sektorima, e, recimo kada govorimo o samim... Müssen ja, haben wirklich alle Betriebe die Direktförderungen gebraucht? Nice. Kad govorimo o radu na samim njivama, dakle vrlo konkretnom radu, dakle to je vrlo važno pitanje. Ali mi ne želimo doći u situaciju, a sigurni smo da će biti do toga da će uvijek iznova moći e, proizvodnja živjeti i bez javnih sredstava, a da opet moramo imati dovoljno sredstva na raspolaganju kad to ne bude moguće. E, recimo imamo trenutno sektor e, mlijeka gdje gotovo da nemamo novca da možemo tu situaciju riješiti pa trebamo pomisliti da li možda ne bismo mogli preuzeti neke sustave iz Amerike i na taj način to isto tako upotrijebiti e, u našoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Gospođa Magines, hvala. Hvala lijepa i na vašoj prezentaciji. Imali ste vrlo kratko vrijeme na raspolaganju za vaše objašnjenje, ali jedna od najvažnijih e, rečenica je na stranici 53 kad govorite o razlikama između proračuna, između sad i Ujedinjene unije, da mi imamo dakle ograničen e, fiksan proračun, a to nije situacija u SAD-u gdje imamo jedan fleksibilan proračun i to je isto tako, tu su određene financijske implikacije kada govorimo o riziku i ovoj sigurnosnoj mreži. Dakle, tu možda malo više e, komentara. Gospodin Dorfman je jako dobro rekao, kad pogledamo budućnost, trebamo donijeti neke dosta važne odluke. Potrebno nam je bolje vodstvo u pogledu toga što funkcionira i što ne funkcionira jer u Europi imamo ovu strukturu dakle obiteljskih gospodarstava i želimo to poticati kroz ruralni razvoj i te vrste plaćanja Mene osobno brinu izravna plaćanja povezana sa zemljom. Mislim da to kapitalizira troškove, a ne pripomaže uvijek samom prihodu jer je to striktno vezano uz zemlju što ne pomaže baš samim poljoprivrednicima. S druge strane, politički gledajući, to je određeni izazov ako kažete uzet ćemo 10% vaših izravnih plaćanja i stvoriti jednu politiku dakle, e, osiguranja, ali to je u svakom slučaju jedna politička dilema. Možda biste nam vi mogli prošiti koji savjet. Gdje vi vidite budućnost Europe? E, jer se da ne postoji vizija. Mi imamo viziju, međutim pitanje imamo li dobre instrumente za takvu jednu viziju. Može li se mogli pozaviti jednom od tih pitanja kada budete e, odgovarali? Hvala lijepa. Imali, dakle, imali smo sada mogućnost postaviti pitanja. A sada bih zamolio predstavnika dakle GD odbora da nam se isto tako obrati. E, zahvaljujemo što se mi kao komisija isto tako možemo ovdje izjasniti. Dakle, vrlo je bitno da je u SAD-u osiguranje vrlo važno. U Europskoj uniji pitanje potpuno drugačije. Da li smo nešto propustili tijekom svih ovih godina u komisiji time što se nismo fokusirali dakle, na tako vrstu politike u poljoprivredi, ali dozvolite, ja bih rekao da nismo. U stvari mi smo opsežno analizirali učinkovitost i utjecaj sličnih mjera i to 2008. i 2011. I došli smo do zaključka da bi bilo najbolje u interesu europske poljoprivrede ako ta pitanja osiguranja ne rješavamo na razini cijelokupne Europske unije, već na razini dakle, gdje to države članice rade dobrovoljno. E, I zato što smo mi to uključili u ruralni razvoj. To objašnjava zašto u određenim sektorima, određenim državama članicama imate bolju kombinaciju, dakle gdje se više koriste e, scheme osiguranja nego u nekim drugima. Zašto je to popularno kod e, američkih poljoprivrednika? Rea to im omogućava e, određene prihode i osigurava određene fluktuacija na tržištu. Međutim, time se e, rizik prebacuje na same građane koji plaćaju porez. I s obzirom na tu veliku poveznicu e, vezano uz tu kontracikličnu prirodu politike koju imamo u SAD-u, dolazi do velikih fluktuacija u proračunu, a to ne bi bilo moguće apsorbirati u ovakvom jednom okviru proračuna kakav mi imamo u SAD-u. Mislim da je vaša prezentacija to jasno iskazala. Takva plaćanja e, su isto tako klasificirana u takozvanoj žutoj kutiji i zahtijevaju vrlo visoku razinu podataka. Tu su dosta veliki i administrativni troškovi i tu moraju isto tako funkcionirati financijski e, financijska tržišna sektori. To su sve elementi koji nedostaju Europskoj uniji. Ali nadalje, čak ako i pretpostavimo da pokrijemo ta pitanja, kada gledamo čisto ovako šire, iz jedne šire perspektive, ono što nedostaje u ovoj studiji je jedan određeni kontekst kada govorimo o funkcioniranju politike u SAD u Europskoj uniji. E, vi ste pokazali vrlo zanimljive tablice, međutim kada govorimo o vanjskoj politici SAD-a, tu je stvorena jedna paralizirana struktura gdje imamo vrlo velike e, holdinge s jedne strane i vrlo male s druge strane novo uvedeni e, program za zaštitu proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda je vrlo zanimljiv. Taj program osigurava dakle određenu maržu diljem sad dakle cijena tu imamo dakle jednu prosječnu cijenu recimo mlijeka i krmiva koja vrijedi za cijeli SAD i time se pretirano daju potpore određenim e, gospodarstvima i to onim većima. I ono što je tu vrlo zanimljivo, a to je upravo indikativno kada govorimo o administrativnim troškama takvih programa, jer da to imamo u SAD-u, da imate podatke koji idu na e, razinu samih e, gospodarstava i to još iz 1930. A zajednička poljoprivredna politika suprotnom tome želi imati jednu uravnoteženu strukturu gdje prije svega želimo pomagati e, gospodarstvima srednje veličine, dakle obiteljskim gospodarstvima i mi to činimo time što dajemo određena e, jamstva i dozvoljavamo dakle da to fluktuiranje cijena određuje dakle samo cijena od strane proizvođača. Dakle, sve mjere politike funkcioniraju određen, kroz određenu sinergiju ili kroz nedostatak sinergije, bilo da se radi o interventnim cijenama ili drugim elementima. I mislim da je najbolji rezultat, i time ću završiti, da vidimo tu razliku u pristupu su brojke koje su vezane uz izvoz. Gdje se vide te... SAD je i dalje ovisan o on, izvozu onih roba, bilo da se radi recimo o kukuruzu, žitaricama ili slično, koje se mora podržavati kroz određene scheme osiguranja usjeva, Dakle, kad govorimo o Europskoj uniji imamo o vrlo različitim proizvodima koji su u skladu sa globalnim zahtjevima i koji odražavaju tu raznovrsniju strukturu naše poljoprivredne politike. Dakle, to je nešto što moramo uzeti u obzir kada uspoređujemo učinkovitost tih različitih politika s jedne i druge strane. Taš i odniesienie się do prezentacji części. Hvala lijepo. Hvala lijepo na prezentaciji i intervencijama i doprinosima svih naših e, zastupnika. A sada u riječima ponovno profesor Kodje. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Pokušat ću na njih odgovoriti tako što ću kad kad povezati određena pitanja u isti odgovor. Kao prvo, ne bih trebao reći da je budućnost zajedničke poljoprivredne politike nešto što prolazi kroz osiguranja, kao što se to događa u Sjedinjeničkim državama. Mislim, nisam to rekao. Rekao sam da članci 37, 38, 39, uredbe 1305, uh, da su oni zanimljivi, zato što predlažu uh, neke ideje za osiguranja, ali su tako i uzemne fondove. Tu dakle ne govorimo o tome da ćemo prijeći u sustav koji je u potpunosti e, e, ispunjen osiguranjima kao što sam mislim čuo u vašim pitanjima, nego govorimo tu o uzajamnim fondovima, o europskom sustavu uzajamnih fondova koje će se dakle e, prije svega temeljiti na poljoprivrednoj solidarnosti. To su ti e, osnovni elementi u kojima možemo naći rješenje za budućnost nećemo naći zajedničko rješenje za proizvodnju mlijeka ili voća i povrća na sjeveru Europe, ne jugu Europe. Mislim imamo tako različite situacije da ne možemo imati jedan općenit sustav. Eto, Nemamo dakle govoriti o tome da ćemo prijeći sa sustava izrednih plaćanja na sustav osiguranja koji će ispuniti osiguravajuće kuće s velikim profitom. Ne govorimo uopće o tome. Mi govorimo o tome da što se tiče izravnih plaćanja, da su oni slijepa ulica. E, mislim, čuo sam mnogo onih koji su branili izravna plaćanja, ali čuo sam i neke elemente koji ukazuju na to da je to velo diskutabilno pitanje. E, vrijednost izravnih plaćanja prolazi ne samo preko faktora proizvodnje, cijene zemljišta i tako drugo, već i kao što je rekao gospodin zastupnik iz Litve, to s potpunim pravom. E, naime, vrijednost izravnih plaćanja prelazi i kroz distribuciju što je lakše distribuciji, izvući novac iz poljoprivrede, to utoliko ima dakle i više proizvodnje, dakle to je povezano. Rješavanje pitanja izravnih plaćanja neće riješiti pitanje preživljavanja malih poljoprivrednika, osim ako, za razliku od izravnih plaćanja za male poljoprivrednike, znam slučaj u Rumunskoj gdje ima određen broj malih poljoprivrednika koji ne ulaze u ove sustave, vrlo složene sustave uzemnih fondova, pa čak niti u sustav uzemnih plaćanja, to je vrlo složen postupak i stoga je vrlo vjerojatno da za nekog malog e, poljoprivrednika da je za njega potreban jedan jednostavan sustav izravnih plaćanja, ali za veliku većinu poljoprivrednih gospodarstva u Europi koji su moderni, koji su usmjereni na budućnost, njima je potrebna ovakav adlat. Ne radi se o tome da se podijeli taj ograničen kolač izravnih plaćanja koji će e, prijeći, to jest biti iskorišten za e, ovo ili za ono, već se radi o tome da sa novcem koji nam stoje na raspolaganju izradimo s sustave upravljanja rizikom koji će nam dopustiti da izradimo dobra ulaganja. Neka od velikih projekata, evo predstavnik komisije je rekao s pravom da su neka velika poljoprivredna gospodarstva E, prijeći s time na masovnu proizvodnju. U Rumunskoj znam e, jedan e, sindikat koji ako nemate 20.000 hektara da ono ne možete biti članom te, tog sindikata. Ne možemo promijeniti isti sustav. Neka poljoprivredna gospodarstva će ulagati kako bi proizvela masovne proizvode za jeftinu cijenu, drugi će e, imati originalnije pristupe sa izravnim e, e, dostavom, na primjer u gradovima, sa izravnom distribucijom, ali svima njima je potrebna predvidljivost što se tiče budućnosti, što se prihoda i tu su ovi instrumenti upravljanja rizikom toliko važni jer oni donose koristi svima. Dakle, ne radi se o tome da podijelimo jedan kolač, organični kolač, već da ga razvijemo. Što se tiče uzajamnih osiguranja, tu postoje velike razlike u tehnici. Američka osiguranja, klasična dakle osiguranja i europska isto, jamče gubitak prema osiguranom kapitalu moguće je da osiguranje e, ima šok da izgubi od te glavnice, zatim da ako uslijedi drugi šok i sljedeće godine, da ponovno još i više jutona griza a uzemni fondovi nisu u, tom, u toj situaciji. Uzemni fondovi pokrivaju ono što mogu pokriti. Dakle, ako e, dođe do nekakvog negativnog događaja, do neke katastrofe, oni će razmisliti, a oni koji sudjeluju u tom fondu, to su poljoprivrednici, će reći, e pa ipak bi trebali ostaviti mrvicu pričuve. Jer ako nam iduće godine uslijedi drugi događaj, druga katastrofa ili nekakav drugi rizik koji pokrivamo, moramo imati još nešto novaca. To razmišljanje, ta, to je način popitivanja rizika, dopušta da se ostvari napredak. Dakle, oni jednostavni sudionici određuju koliko će se odrediti za to. To je dakle ta inteligencija lokalnih ljudi koji će se samo djelomično e, oslanjati na intervenciju iz javnog sektora, dakle e, to je onih 30% koje sam spomenuo, tu možemo polagano prijeći sa sustava izravnih plaćanja koji ne razmišlja na taj način, koji je karikaturno rečeno e, temelji se na povijesnim e, tradicijama, na tradicijama određenih država čak. Dakle, da iz njega napravimo sustav gdje ćemo moći uživiti solidarnost i sustave upravljanja rizikom. I to moramo postići u Europi. Svi poljoprivrednici će vam to konkretno tako i reći. Evo, sad kada sam to rekao, moram ipak imati na umu da se tu ne radi o tome, to sam čuo kao prvo pitanje, e, da se ne radi o tome da će tih 10% izravnih plaćanja e, biti iskorišteni za to da se isplate osiguravajuće kuće. Ne, to nije moja namjera. E, činjenica da sveučilišni stručnjaci surađuju na kapacitetu, na drugim pitanjima. Evo ja, na primjer, to činim u Rumunskoj kako se to zove, da e, izvrše uzorak na jednom području vezan uz gubitak e, na tom području, dakle e, aktuarska procjena određenog područja. Ne radi se o tome da s time nekome služimo, ali se o tome da svi napreduju, da znamo e, individualne podatke, evo to je i predstavnik komisije e, naznačio da u Sjedinjenim državama imaju mnogo podataka o povijesti pojedinih gospodarstava. Oni s time hrane svoju bazu podataka, s time e, isto tako mogu spriječiti prijevare. Što mi činimo kako bi to učinili, osim što brojimo hektare i što imamo određene tehničke parametre? Ne. Dakle, treba učiti i kroz učenje će svi moći napredovati. To je dakle odgovor na prvo pitanje. Radi se o tome da se novac e, iz izravnih plaćanja oduzme poljoprivrednicima kako bi se taj novac dao sveučilišnim stručnjacima ili osiguranjima. O tome se uopće ne radi. Također mislim da sam odgovorio na jedno pitanje koje se tiče e, kako o tome da treba raditi diferencijaciju između malih poljoprivrednika koji možda imaju potrebu za jednim sustavom praćenja, izravnih plaćanja, dok drugi E, imaju mogućnost e, raditi na i sudjelovati u izgradnji novog sustava. Zatim isto tako spomenuli smo moć tržišta, dakle novac koji ide više prema velikim distributerima, a isto tako što sam rekao, dakle izravna plaćanja odlaze sa samih poljoprivrednih gospodarstva i oni stoga nisu učinkoviti. Još jedno pitanje vezano uz prijenos javnog novca prema poljoprivrednicima. Nisam sigurna, jesam li dobro shvatio vaše pitanje, ali vrlo često se kaže za jedan dolar koje poljoprivrednik e, ulaže sa njemačkim državama, on dobije za uzvrat dva. I stoga su ti sustavi osiguranja na neki način sustavi prijenosa e, prema poljoprivrednicima to je jedna vrlo suštinski važna pomoć za poljoprivrednike. Kalkulacije su iznimno složene. Mogu vam pokazati kako sa sustavom Europske unije u suglasnošću s ugovorom imamo subvencije u iznosu od 65% za uzajamne fondove. To znači da ako poljoprivrednik uloži 3 eura, 3 35 e, eura recimo za 100 eura, da će ona ako dođe do gubitka dobiti 100 eura, budući da imamo 65 eura javnog duga. To je vrlo rustikalna kalkulacija gdje kažemo da eto, dakle, poljoprivrednik ulaže 3 dobije 6, e, da dobije upravo duplo. To je prvo kalkulacija koju smo pravili u Sjemičkim državama, dakle sa brojkama se može reći e, svašta. tko dodaje taj novac kako bi poljoprivrednik mogao dobiti dva put od onoga što ulože. Tko plaća tu razliku? Evo, e, ponovit ću, dakle, vrlo kratko ono što sam rekao, kako bi to i novinari mogli možda ponoviti, to treba na taj način reći. Dakle, u europskim tekstovima za gubitak koji je veći od 30% proizvodnje. Uzajamni fond, to je članak 38. nadoknađuje tu štetu u iznosu od 100 eura, a od tih 100 eura 35 eura će doći iz, do, iz izvornog doprinosa poljoprivrednika, a 65% će doći iz javnih subvencija. 75 e, posto iz proračuna Europske unije, 25% iz država članica. Dakle, 35 eura se ulaže, 100 eura odštete se dobije. Trebalo je jednostavna računica. Za 3 eura ja dobijem 6, za 3 eura privatnih ja dobijem 6 javnih eura. E, može se dakle na taj način izraditi vrlo simplističke kalkulacije koje ne održavaju samu sustava. Dakle, pripazite na brojke koji se zatim u nedogled ponavljaju i koji nisu uvijek vrlo točni. Zatim sam isto tako dobio vrlo važno pitanje o kratkoročnosti i dugoročnosti, kako se dakle možemo kretati, eh, pokrenuti iz ove trenutne situacije. Eh, mana sustava upravljanja rizikom je taj da zahtijeva iskustvo. Ne možemo izgledati sustav iz dana u dan, e, uspostaviti jedan sustav i zatim reći evo on sad funkcionira. Za to nam je potrebno učenje, potrebno je učiniti pogreške, potrebno je napredovati, potrebno je uspostaviti bazu podataka, te ti podaci moraju biti provjereni. Imamo sustav jamstva e, vezan uz povijesni prinos, dakle za to nam je već potreban povijesni prinos, ako ga nemamo ne možemo to niti izračunati. Dakle, nećemo iz dana u dan prijeći iz jednog sustava u drugi, potrebno je razmišljati, razmišljati isto tako i o prijelaznim stepenicama, kamo idemo, gdje smo sada. To je taj način, a ako želimo napredovati moramo pustiti onim skupinama ljudi koji to žele, koji mogu eh, da napreduju, koji dakle mogu Eh, iskoristiti ove programe eu koji su predloženi i koji će tražiti da se uspostave fondovi zajedničkog ulaganja za, na primjer, voće i povrće i drugo, trebamo dopustiti im da promijene iskustvo, da se izmijene, iskustva iz države u državu kako bi sve te ideje koje su nastale e, bile razmijenjene, kako bi se mogle razviti. Dakle, nemojte očekivati revoluciju u sustavu upravljanja rizikom, već potičete evoluciju. Imamo mm, jedno vrijeme u kojem možemo doći e, sa 1 na 10% i u tom razdoblju ćete moći objasniti poljoprivrednicima zašto se to događa, reći da se ne uzima novac samo s jedne strane i da se zatim e, da zatim ne zna što se s njime radi. Ne, dakle, bit će vremena na objašnjavanje. Mislim da sam s time pokrio sve. Evo, vrlo me, mi je bilo zanimljivo i što sam čuo iz glavne uprave za poljoprivredu o potrebi za podacima i o tome da treba ulagati u znanje da se ne smiju iza plaćanja podijeliti poput e, komade pice, da netko kaže ja želim e, veći komad, u tom slučaju ćeš ti dobiti malo manje i tako dalje. Ne. Treba razviti kapacitet ljudi da pametno ulažu, a sma, ako se uvede progresivno smanjenje izravnih plaćanja, to neće dovesti do problema, to će potaknuti prijenos prema e, proizvodnji, i poljoprivrednik neće primijetiti taj razvoj. On će imati koristi od onoga, on će samo imati koristi od onoga što će se stvoriti. Nadam se da sam time odgovorio na na odgovore i da su osobe koje su ih postavili zadovoljni. Zapewne byłoby więcej pytań, tylko no, czas mamy też ograniczony i zapewne no, potrzebny Hvala lijepo, ali nažalost sada smo ostali. Zapravo nemamo vremena. Mislim da bi sigurno bilo dobro dati neke komentare na sve ono što smo čuli, kako se dakle razvila zajednička poljoprivredna politika u proteklih godina. Isto tako da nešto objasnimo više o financijskim instrumentima financiranja. A, Riječ biti o pitanjima da li evropska sredstva trebaju zamijeniti nacionalna sredstva kada štitimo prihode poljoprivrednika. Rad od naravno i ta sredstva moraju doći kao financijski instrumenti, ali moraju biti fleksibilna. I tu se mi ne možemo zapravo nikako e, nikako unaprijed odrediti, nikakve paušale nametnuti, jer kad kada su nam plafoni i mogućnost financiranja više, a kad kad niže. Zbog toga se moramo zapravo uskladiti prema potrebama specifičnih i pojedinih poljoprivrednih gospodarstava i sustava. Nema unificiranog, univerzalnog rješenja. A da bi to mogli, onda moramo naravno prikupiti dovoljno podataka kako bi mogli te subvencije i sve te vrste potpora prilagoditi i kako bi izbjegli svaku mogućnost zloporabe. Mislim da se uključ, dakle, da se na taj način kod nas onda može u Europi E, u dobrom smjeru voditi e, ovo upravljanje rizicima. I hvala vama gospodine profesore na vašem gostovanju i na vašem vrlo vrlo, vrlo informativne prezentacije vi ste nam pokazali puno putova za budućnost. A sada moramo odmah krenuti sa drugom točkom dnevnog reda. Nažalost, ne možemo više prihvatiti drugu rundu pitanja koja bi sigurno bila još potrebna i nama vrlo korisna, ali nemamo vremena. Prema tome prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je komisijino prezentacija o tome kako se izravna plaćanja provode u zemljama članicama. E, članovi našeg odbora često su se žalili da je novi sustav vrlo složen, vrlo kompliciran, dakle. Naš gost se tim pozabavio svom složenošću tog pitanja. Profesor je malo prije govorio čak i o tome da je sustav, da će sustav izravnih plaćanja završiti u nekoj vrsti slijepe ulice iz koje se neće moći izvući, nećemo znati što dalje. Mi svi imamo jako puno pitanja s obzirom na sustav izravnih plaćanja. O toj temi smo govorili u kontekstu javnog saslušanja na kojem je sudjelovao povjerenik Högen. A Basku će nam sada iznijeti što se najnovije događa na tom području. Dobrodošli gospodine Basku, imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Kao što ste sami rekli, mi smo govorili puno o tom budućim instrumentima kao upravljanju rizicima čitavog proteklog sata. A sada ćemo govoriti zapravo o izravnim plaćanjima i budućnosti izravnih, izravnih plaćanja. O tome ćemo govoriti idućih 15 minuta otprilike. I što bi vas želio? Htio bih vam dati jedan činjenični pregled kako taj sustav, novi sustav izravnih plaćanja funkcionira, kako se implementira. A sve to skupa na bazi informacija i notifikacija koje su zemlje članice dostavile komisiji. Dakle, taj, sad se upravo približava taj proces notifikacija kraju i očekujemo neke minijaturne razlike, ali ovo što ću vam ja sada prezentirati je uglavnom konsolidirana slika stanja, kako trenutno to izgleda i gdje smo sa primjenom unutar Europske unije. Mislim da ćemo početkom ove godine, zapravo ovaj novi zakonski okvir stupio, na snagu i prema tome imamo sad, imamo jedan, apsolutno imamo sve te preglede koje su nam dostavile stanje stvari e, zemlje članice, tako da možemo sad zbilja dobiti jedan uvid u to dokle su došli naši poljoprivredni proizvođači sa subvencijama i izravnim plaćanjima što možemo predvidjeti kako će se dalje razvijati. Pri tom ću se naravno fokusirati na ključne elemente kao što su motivacije, njihove stimulansi i naravno zelene subvencije i zelene potpore. Ali prvo nekoliko riječi da preciziramo šta je sa ovim pregledom. Mislimo da on odražava, naravno kao što smo već rekli, notifikaciju koju smo dobili od zemalja članica i mi smo ga 23.1. dovršili prema tadašnjem stanju stanja. A izvješćivanje nije ni u kom slučaju, ne znači da je to još i odobreno od komisije, to je samo kažem, to je ono što je stiglo od zemalja članica. Zatim, što se tiče procedure, da vas podsjetimo da komisija zapravo i nije nimalo nije ovlaštena da dobri, usvoji ili odbije notifikaciju zemalja članica, jer zemlje članice su tako i tako i dalje jedine odgovorne za to. Samo Postoje samo dva izuzetka tog općeg pravila. Prvo se odnosi na dobrovoljno vezanu potporu pomoć ako zemlja želi dati više od 13 ili 15% svojeg i svog proračuna, dakle financijskoj omotnici za ovo, za ove potpore, onda se mora tražiti formalna službena dozvola komisije. Isto tako kod e, različitih potpora za ozelenjavanje površina i tu trebamo jedino kod toga e, da vidimo da je komisija koristila taj mehanizam za izjednačavanja, ozelenjavanja. Dakle, komisija ne mora ove notifikacije odobriti, stoga smo se proteklih 7 do 8 mjeseci sve te notifikacije koje smo dobili, glavni cilj je bio da budu kompletne i da imamo kompletan pregled slike. A isto tako, pregled stanja. Isto tako mislim da je to osiguravalo i da je usklađenost svih notifikacija sa novim zakonskim okvirom, odnosno novim direktivama koje su stupile na snagu. Rekao bih da je više od stotinu sastanaka održano u vezi s tim između javne administracije, zatim sa dionicima koji su u to involvirani, dakle imali smo jedan vrlo, vrlo intenzivnu razmjenu zemlje članice su nam u proteklih osam i sa zemljama članicama u proteklih osam mjeseci u vezi sa tim službenom obavješću ili notifikacijom. Isto tako smo pokušali dati sažetak ključnih naših političkih odluka, ali to će doći u drugom dijelu prezentacije. Pokazat ću vam koje su odluke zemalja članica i pogotovo u vezi fleksibilnosti ovih glavnih stupova za izravna plaćanja. Isto tako ću vam pokazati kako izgleda temeljna bazna program plaćanja, kako vezani program plaćanja i kako odvojeni program subvencioniranja. Dakle, zemlje članice mogu proračunske iznose to je ta fleksibilnost takozvana između prebacivati između prvog i drugog stupa plaćanja i na ovoj tu tabeli vidite uglavnom kako izgleda to koliko je 11 zemalja članica je odlučilo transferirati, prebacivati proračunske iznose u drugi stup na šest godina u ukupnom iznosu od 6,4 milijardi eura. A istodobno pet zemalja članica je odlučilo alocirati neka sredstva iz drugog stupa u prvi stup u iznosu od 3,4 milijarde eura. To su zemlje koje su vam ovdje u donjem dijelu tabele prikazane ispred vas. Tako da imamo neto vrijednost između tog prvog i drugog transfera. Dakle, kad to sve odbija, onda imamo iz e, tri nešto, 3 nešto milijarde eura godišnje, 3,358, da tako kažemo, milijarde godišnje koje iznosi neto transfer. Uglavnom, mi smo tu pokušali onda dati sažetak glavnih političkih odluka zemalja članica u vezi primjene novog sustava izravnih plaćanja. Ako počnemo iščitavati ovu tabelu, vidimo da je deset zemalja članica koje implementira taj sustav, koje ga implementira do 2014. počeo već, oni će to nastaviti do 2020. Čini vidimo da je šest država odlučila za, za analizu prema članku 23. To su Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Finska i Velika Britanija. Dakle, oni će regionalizirati svoj bazni ili osnovni sustav plaćanja. Znači, tu imamo zapravo mogućnost da se odobri i dodatno, dodatno e, subvencioniranje, dodatno plaćanje za mala i srednja poduzeća. Od tih država šest neće isto tako primjenjivati obvezno smanjenje mehanizma za plaćanje. I zanimljivo je da je samo jedna zemlja koristila mogućnost da daje odobri specifičnu odvojenu pomoć i to Danska. A za razliku od nje 27 zemalja od 28 ukupno, jedino je Njemačka izuzetak, 27 zemalja je notificiralo, dakle obavijestilo komisiju da e, ide na dobrovoljno vezanu pomoć. 15 zemalja je odlučilo implementirati čak recimo onu posebnu potporu za male, najmanje poljoprivrednike. Od tih 15 zemalja dvije zemlje su odlučile taj program za najmanje poljoprivrednike primijeniti. Ostali su se odlučili davati točno onu potporu koju dobivaju prema standardnom programu i standardne schemi za 2015. odnosno do 2020. kako to ide. To bi otprilike bila opći pregled situacije. Kad pogledate kako to izgleda u uvjetima proračunskih e, doznaka i proračunskih alokacija prema poslojima, vidite da je 30% svake nacionalne financijske omotnice ide u zelena plaćanja. Vidimo da je ova dobrovoljna potpore vezane potpore da su potpuno različite po zemljama. U prosjeku predstavljaju 10% ukupnih sredstava izdvojenih za um, izravna plaćanja poljoprivrednicima. Kad pogledate što je ostalo, dakle mislim da je ostalo ovaj BPS, dakle bazni program uh, iz, plaćanja i on će predstavljati zapravo 55% ukupno onog što svaka nacionalna država iz proračuna izdvaja za plaćanje u poljoprivredi. A od toga će biti 30 i 95 je zapravo vezane potpori, a ostalo ide na nevezano pri čemu 12%, to je sad različito u posto u Malti, 30 i nešto u Litvi, a 60% čak u Irskoj, Nizozemskoj i Luksemburgu. Dakle, vidite kolika je razlika kod ovih koji imaju nevezanu ili vezane plaćanje u poljoprivredi. Vidimo da se zemlje članice da su odlučile implementirati ove koji su odlučili implementirati ta nevezanu pomoć, da se kod njih to kreće između 5 do 15% ukupne iznosa. Devet zemalja članica odlučilo je ograničiti e, jednu redukciju, dakle smanjenje ovog temeljnog programa plaćanja, ovisno o tome da li je to 50 ili 60 tisuća eura ukupno, dakle vidite te različite režime u različitim zemljama članicama. 50 zemalja, 15 zemalja će zatražiti samo minimalni smanjenje od 5% kod ukupnih iznosa od 100.000 eura, a ukupni proizvod tog mehanizma smanjenja plaćanja ili ograničenja ćemo prezentirati ukupno predstavlja 508 milijuna eura u idućih pet godina. Znači više od 100 milijuna eura godišnje, što je zapravo jedan jako skroman iznos kad pogledamo za kako izgleda godišnji e, ukupni proračun za plaćanje u poljoprivredi, dakle godišnje je to više od 40 milijarde eura za sve zemlje članice. Dakle, to je toliko o tom osnovnom programu plaćanja. A sad pitanje kako izgleda konvergentnost. E, dakle, sedam zemalja članica e, su išle na paušalna plaćanja, Njemačka, zatim Francuska, Malta, Engleska, u 2015. Nizozemska, Austrija, Finska, Škotska, Wales će do 2019. a Švedska će do 2020. prihvatiti paušal. Ostale zemlje će i dalje ostati na plaćanju ovom temeljnom programa plaćanja, a je, većina njih 11 zemalja zapravo je odlučilo za opciju da ograniči smanjenje osnovnog BPS-a, ovisno o tome kolika su prava na plaćanja ako su iznad prosjeka na 30% da se ograniče. Zatim, imamo 10% ukupnog izdvajanja iz nacionalnog proračuna će se e, odvojiti za dobrovoljno odvojeno, odvojene potpore, nevezane potpore 11 zemalja članica, 9 zemalja članica će izaći sa manje od 8% za to iz ukupnog proračunskog izdvajanja. 11 zemalja članica će koristiti maksimalni postotak od 13%, od kojih je 9 od njih koristi sve ili dio toga dodatnih 2% koje dobivaju u slučaju da se e, radi o sektoru koji uzgaja proteinske biljke. Zatim, Malta ima vrlo specifičan slučaj, ima 57% e, svoj financijskog e, kompletnog izdvajanja ide upravo za to dobrovoljno odvajanje potpora, a Njemačka, kao što smo već rekli, ima kompletno izuzetak i svoje paušalne plaćanje. Kad pogledamo na šta se odnosi taj ukupno imamo 259 različitih mjera za to dobrovoljno odvajanje potpora i programe koji se dobrovoljno prihvaćaju za odvajanje subvencija. Mislim da to ovisi jasno o sektoru i o zemlji o kojoj je riječ. Ali kad pogledamo u uvjet, kroz apsolutne vrijednosti vidimo da je u stočnom sektoru i barem se što i nije zanima, za, uopće nije nikakvo iznenađenja, a to ćemo sljedećih sedam godina imati. Ovdje imamo jako veliki udio od 42% recimo kod govedine i teletine, 20% u proizvodnji proiz, mlječnoj proizvodnji, 20-22% kod koza i ovaca. Ukratko, to je otprilike tri četvrtine ukupnog izdvajanja za dobrovoljno odvojene subvencije odlazi u stočarski sektor. Uglavnom, do 2020. 2020. će se neke stvari možda malo izmijeniti, ali ovi ključni elementi ostaju po sektorima. Tako mislimo da je ovo prilično stabilno i da će ostati tako idućih šest godina. A sada pogledamo na klauzulu za aktivne farmere, dakle ne može se davati nikakva potpora za e, farmere koji, poljoprivrednika koji se bave djelatnostima koje su na takozvane, kako je mi zovemo, negativnom popisu. Vidimo da je osam zemalja članica odlučilo dodati nekoliko djelatnosti na, tu, na taj negativni popis. I to Bugarska, Njemačka, Estonija, Italija, Malta, Nizozemska, Rumunjska i Velika Britanija. Dakle, oni su, mogao bih tu recimo mogao dodati bankarstvo ili neke rudarske djelatnosti, to sve spada u te djelatnosti. Šest zemalja je pak odlučilo da implementele, dakle i da još dalje od te negativnog popisa, nego da ih isključe od svake mogućnosti postavljanja zahtjeva i prava na nekakve potpore i da im kako bi se ta izravni plaćanja zaista usmjerila onim korisnicima koji su najvećim dijelom bave poljoprivredom ili koji nemaju drugih, dakle nikakvih relevantnih izvora prihoda niti djelatnosti. Ali ja ću se vratiti još tim informacijama a neke zemlje e, su odredile čak jedan prag koji određuje kada se izuzimaju zemlje iz mogućnosti da dobiju, dakle kad se izuzimaju poljoprivrednici od bilo kakve mogućnosti subvencija. Zatim, politika ozelenjavanja i zelene potpore. Pet zemalja članica je obavijestilo da imaju jedan mehanizam za ekvivalent ozelenjavanju. Četiri zemlje su odlučile primijeniti onu stopu stalnog, dakle Francuska, Njemačka, Belgija i Ujedinjeno kraljestvo ima stopu koja iskorištava za stalno ozelenjavanje e, pašnjaka i ispaše. Zatim imamo nam Poljska i Nizozemska to rade jedino u zajedničkim obaveze preuzimaju. Zatim četiri od pet zemalja ispunilo je kriterije za takozvano isključivanje ili izuzeće šuma. Četiri zemlje su odlučile to primijeniti Estonija, Finska, Latvija i Švedska. Samo Slovenija koja je iako ispunila te kriterije i mogla bi iz toga izvući stanovite koristi, odlučila je to ne činiti, ne izuzimati šume. Kad pogledate ekvivalentne ravnopravne prakse, onda vidimo da imamo dva programa certifikacije koje se odvijaju u okviru drugog stupa i vidimo da je to ekvivalentni mehanizam Samo su dvije zemlje članice se odlučile da koriste taj mehanizam kod stalnih ispaša, dakle stalnog ozelenjavanja površina za ispašu. Zatim, kad pogledamo kakve su kategorije i koliko su ekološka fokalna područja kod tog ozelenjavanja, vidimo da ih je deset. I imamo devet različitih tipova pejsaža i od tih, dakle, deset, odnosno devet mogućnosti vidimo da su zemlje članice iskazale vrlo različite sklonosti za te različite mogućnosti i tipove jedan dio zemalja odlučilo ograničiti te tipove kako bi ispunila svoje obaveze za ozelanjavanje, to su Austrija, Finska, Latvija, Nizozemska, Slovenija i Španjolska. 13 zemalja članica odlučilo je ponuditi široki izbor o svojim poljoprivrednicima kako će dakle šta će ozelenjavati i za koje će se ekološko fokalno područje odlučiti kod ozelenjavanja. A kad pogledamo ove zemlje članice vidimo da je naravno to e, svaki tip za koji su se zemlje odlučile ovisi o tradicionalnim načinima Dakle, ta ekološki fokalna ili usmjerena područja ovise naravno i o tradicijama i kulturama u tim zemljama. Vidimo kakva je distribucija različitih tipova izbora po zemljama članicama. Mislim da imamo recimo skupine sa stablima i to su najčešće izabrani tipovi kod tih ekološki usmjerenih područja. Jedna od zanimljivih stvari koje smo primijetili je i zanimljiv izbor zemalja članica u odnosu na provedbu ovih efav u ekološki usmjerenih područja. S obzirom na pravila imali su mogućnost, ja mislim, da koriste pravila iz članka 45 delegiranog akta ili je bila mogućnost da koriste pravila u okviru više struke usklađenosti. I mislim da su definicije i pravila iz delegiranog akta uglavnom bila poštivana i za to su se odlučile uglavnom zemlje članice kad su birale svoje pejsaže, odnosno svoje budući ekološki usmjerena područja kod ozelenjavanja, obaveza ozelenjavanju. Zadnja naša, naša zadnji slajd, da završimo tu prezentaciju, odnosi se na obavezu da se stavi stalna ispaša i da se onda notificira o tome Europska komisija i da se točno odredi koje je to područje pretvoreno u stalno ispašu, a riječ je uglavnom o najmanje dvije, dakle o područjima u okviru programa Natura 2000. Dakle, to su sve ekološki vrlo osjetljiva područja i oko 50 i 100% je recimo se pet zemalja članica je odredilo između 50 i 100% tog E, prostora za to. zadnje što treba u tom kontekstu spomenuti da su četiri zemlje članice odlučile odrediti dakle ekološki osjetljiva stalna područja ekološki osjetljive stalne ispaše i izvan područja koja su određena to prema programu Natura 2000. i to uglavnom dakle, ukratko Češka, Luksemburg, Latvija i Wales. I mislim da ću tu stati sa ovom prezentacijom. Pokušao sam dati jedan maksimalno široki pregled i mislim da možemo naravno ulaziti u različite detalje iz ove prezentacije, ali vam dalje jedan ukupni pregled situacije stanja gdje smo došli sa izravnim plaćanjima u pojedine zemlje članici. Hvala vam. Bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. Myślę, że... Hvala vam lijepa na toj fascinantnoj prezentaciji. Dakako, drago nam je što smo čuli e, više detalja. Siguran sam da će se gospodin Des tjeti kao prvi javiti kako bi nam još pružio dodatne detalje. Izvolite gospodin Des. Ja, Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank für den Bericht. Es ist genau das eingetreten nach dieser Reform, was ich dauernd... Zahvaljujem na ovom izvješću. To je točno, smo mogli čuti ono čega sam se ja plašio, da ćemo sve manje moći govoriti o tome da imamo zajedničku poljoprivrednu politiku u Europi. Nakon ove reforme su razlike u državama članicama i u regijama veće nego što su ikada bile tijekom proteklih 20 godina. to i dovodi do toga da dolazi do velikog narušavanja konkurentnosti u Europi. Ono što ja u stvari želim reći da će te razlike ostati do 2019. 2020. U Njemačkoj imamo tu situaciju u istinu mi je drago što tu imamo određeni nedostatak, ali 2019. u svim regijama u Njemačkoj pro hektru ćemo moći ili morate plaćati isti iznos. Znači regije u rheinland falcu e, koje 92. su dobili manje prihode 2019. će jednako toliko dobivati po hektaru kao i oni gdje imamo najveće iznose i mislim da je to u redu jer upravo poljoprivrednici u lošim regijama se nalaze u jednoj težoj poljoprivrednoj situaciji, ali u mnogim zemljama Europe nećemo imati takvu situaciju. I isto tako ono što se ovdje postiglo je da u Saveznoj Republici Njemačkoj otprilike 1,5 milijardi eura e, smo prebacili sada sa obrađenog zemljišta na e, ispašu i mislim da je to isto tako vrlo dobro. Mislim da je dobro da je moguće da manja gospodarstva do 30 hektara, dakle u Njemačkoj je prosjek 46 e, hektara da mogu još dobivati i dodatne e, poticaje i mislimo da je to dobar jedan zaokret u dosadašnjoj poljoprivrednoj politici, dakle da se ne radi sada razlike između manjih i većih poduzeća, nego da i manje sada možemo snažnije poticati. Gospodine predsjedatelju, sigurno ćemo još govoriti o primjeni ove reforme, odnosno provedbi i mislim da ne možemo imati takvu situaciju da kroz ovu reformu za koju smo mi isto tako suodgovorni, a ja sam uvijek iznova upozoravao e, da imamo veća narušavanja nego što smo to ikada prije do sada imali u prošlosti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Giljera. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. To je bila vrlo zanimljiva prezentacija koja je pokazala kako smo primijenili ili proveli izravna plaćanja u različitim državama članicama. Ja sam iz Španjolske pa sam svjesna toga kako to ipak počinje donositi određene plodove, pogotovo kada vidimo ove usporedbe. Kad sam vidjela vaše tablice, mogla sam sam vidjeti kako je svaka država članica to oblikovala na svoj način. E, došlo je do određenih mjera u pogledu prioriteta pojedinih vlada. E, On, vezano s to što je svaka vlada smatrala najvažnijim, naravno to je onda imalo i različite rezultate pojedinim državama članicama. ali mislim da uistinu imamo manje zajedničke poljoprivredne politike nego što smo nekad imali. Kad smo govorili o reformi zajedničke poljoprivredne politike, ljudi su mislili da nam je potrebna određena društvena legitimnost a to baš nije nužno značilo je ono što se dobivalo u prošlosti kada govorimo o plaćanjima. Tu je bilo to pitanje pomoći u pogledu ozelenjavanja. To je i razumljivo, ali što se tiče završnog ishoda, morat ćemo tu izmjeriti kakva je situacija. Ne znam da li ova nova reforma, pogotovo izravna plaćanja, će stvari dati tu legitimnost o kojoj sam ja govorila, dakle da društvo razumije i prihvati e, da moramo pomoći poljoprivrednom sektoru unutar Evropske unije. Kada vidimo ovu razinu različitosti koja je gotovo iznenađujuća, Mm, mislim da to pokazuje da nismo riješili temeljna neke temeljne probleme kao što je sama profitabilnost e, e, u pogledu poljoprivrede i mislim da bi trebalo biti jasno da su izravna plaćanja nužna. Ali nismo baš uspjeli ljude uvjeriti u to kroz ovu novu reformu. Dakle, moje pitanje bi bilo sljedeće. Možda smo očekivali bolje rezultate iz rješenja koje su i tu primjenjena i da dođemo do određene legitimnosti. Tu su postojala određena očekivanja u pogledu te ideje aktivnih poljoprivrednika. Poljoprivrednika koji bi stvorili i radna mjesta i proizvali hranu. U Španjolskoj je postala ta ideja da bi to bilo povezano i sa samim prihodima. A s to što ste vi rekli, prihod ne može biti parametar kada govorimo o samom oblikovanju pomoći, već čisto aktivnost na gospodarstvu s obzirom na pojedine zemlje kako je to predviđeno. Dakle, aktivni poljoprivrednici su oni koji smo sad pomalo izgubili iz vida. Stoga prihod nije tako važan aspekt. Molila bih vas da na to odgovorite. barem je to način kako to vidi španjolska vlada, ali mislim da to nije dugoročno izvedivo. Jel morate moći procijeniti koji je prihod poljoprivrednika ako ćete im manje ili više plaćati. U Španjolskoj smo mi izvršili regionalizaciju. I sad idemo brže nego što bi vlada to htjela. Imamo 50 različitih regija, što znači da možete imati ljudi koji uopće nisu svjesni situacije što se tiče naših plaćanja i uvijek već postoji određena na sigurnost već u trenutnoj situaciji. Dakle, ono što sam ja u stvari još na kraju htjela reći je da bi trebali e, zadržati sustavi izravnog plaćanja, ali ova reforma nije postigla ono razinu legitimnosti koju smo htjeli postići, niti će zadržati poljoprivrednike na zemlji, dakle one koji u stvari provode prave konkretne poljoprivredne aktivnosti. Dakle, potrebne su nam značajne promjene jer ako hoćemo izmjeriti sustav vidjeti što se događa u pojedinoj državi članici, to u svakom slučaju ne pomaže unutarnjem tržištu. Gospodin Hojsling. Hvala lijepa. Prije svega hvala lijepa na prezentaciji. Mislim, kada govorimo o različitim mjerama u pojedinim državama članicama, da je to rezultat trijaloga, dragi Albert. Tu i mi imamo određenu suodgovornost kao suzakonodavac. I prijedlozi komisije u pogledu dakle, prilagodbe plaćanja da države članice se tu moraju brže prilagođavati našem nivou, to je nešto što, dakle, što nije uspjelo, ali tu smo i mi odgovorni kao parlament. A da imamo sad opet toliko izuzetaka od pravila, e, to me možemo zahvaliti državama članicama što se tiče ozelenjavanja i njihove primjene u tom pogledu. I sad temeljem mojih brojki se možemo pitati je li to sve skupa bilo opravdano kada govorimo o ovom aspektu greeninga. Ali ne bih ukupno to ocijenio na taj način da bih rekao da Europska zajednička poljoprivredna politika je sada još nejednakija, odnosno još više različita nego što je to bila prije reforme. Ovisno gledajući smo ipak ograničili e, plaćanja. Nemamo sad automatski već pravo na plaćanje za mlađu generaciju ako je ono nekada postojalo. sama prilagodba isplata premije je bila jedna rasprava koja je bila povezana sa plaćanjem u Europskoj uniji. Dakle, sve u svemu. Ja ne bih ovdje zalagao se za tezu da je to dovelo do toga da možemo reći da mi u Europi sve više se razilazimo, odnosno idemo u različitem pravcu. 2020. šteta što nećemo imati jedinstven sustav u Europi. Dakle, šteta je što nismo to postigli sada, barem 2020. ćemo moći nastaviti s tim procesom. Ali siguran sam da u sljedećem procesu reformi ćemo onda opet doći i opet imati neke individualne zahtjeve, pa će biti jako teško. Pa se pitamo ćemo li ikada u to moći postići. Ne, želimo li to postići, to je jedno pitanje koje ćemo ostaviti otvorenim i trebamo imati jednostavno isti stav u svim državama članicama i u Njemačkoj imamo 16 različitih regionalnih provedbi. I tu se nitko ne ljuti u Bavarskoj, to se to radi e, drugačije nego u Šlezi, dakle to je jednostavno vezano uz pojedinu regiju, a nije ni to tako loše. Hvala lijepa. Zamolio bih vas da ipak možda malo kraće govorite. Imajte to na imu. Hvala lijepa. Točno je, zakon smo nekako manje više zajednički zaključili. Ja sam glasao za njega, glasila da će to biti onda različito po regijama. obje s druge strane možemo čestitati državama članicama e, s obzirom na to što su napravili e, temeljem tih zakona, odnosno tog zakona, tu su bili vrlo inovativni u provedbi i time je došlo dakle do još veće raznolikosti i onda se zbilja moramo sjesti i vidjeti ako želimo imati zajedničku e, poljoprivrednu politiku tu moramo nešto i učiniti i inače možemo s vremenom prekrižiti ono zajednički E, kolega postavljaju pitanje, dakle, ako je a poljoprivredna politika tako različita, zašto moramo prvo slati novac e, u Brisel, pa onda opet to podijeliti po državama članica, nek onda države članice same vode svoju poljoprivrednu politiku, međutim to ne želimo. Međutim, tu bi se želio suprotstaviti kolegi kad je rekao, dakle, Dakle, uvijek postoji taj konflikt, imamo nešto zajedničko, imamo regionalne razlike. Velika strateška greška koju smo mi napravili E, mi smo te e, u razlike stavili onaj prvi stup pod greening kad sam ja još bio jedan mladi zastupnik i govorili smo o zajedničkoj e, politici, na taj način sam govorila prvi stup dakle tu je sve zajedničko tu ne smijemo ništa mijenjati moraš se držati zakona ako dobiješ novac iz Europe onda postoje onaj čuveni drugi stup dakle tu si slobodniji dakle možeš naglasavati regionalne razlike ali to moraš i sufinancirati Dakle, moraš, tako reći, plaćati svoju vlastitu slobodu. A sa greeningom u prvom e, stupu smo mi to sve ispremješali. Dakle, ja ću sad zaključiti. Ja se žalim na situaciju koja je postojeća, međutim i dalje želim zajedničku poljoprivrednu politiku, ali mislim da bi trebali zajednički nekako sjesti i vidjeti kako to možemo poboljšati. Sad još posljednje pitanje upućeno komisiji, koji je vaš dojam, da li je sad poljoprivredna politika postala e, uistinu zajednička ili još više različita, odnosno još šarenija? Čisto koji je vaš dojem. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. gospodin Buda. Da, komisija je objasnila da želi poštivati odluke država članica kada govorimo o izrednim plaćanjima, ali ono što je to isto tako važno da e, se mora intervenirati ako se države članice tu ne ponašaju kako treba. Dakle, u Rumunjskoj e, se stvari ne odvijaju baš kako treba. Na primjer, u uzgoju peradi ili svinja, odnosno svinjogojstvu, i vlada nije više imala nije zatražila sredstva za dobrobit životinja za 2017. i zbog toga će kod nas propasti taj sektor. Dakle, komisija bi tu morala se i dalje pobrinuti za to da se nekako proizvodnja uskladi sa direktnim plaćanjem. Na u mojoj zemlji je jedna grupa htjela uvoditi određene životinje, rekli su da ne mogu naći te životinje, dakle ne žele ni proizvoditi to meso. Dakle, moramo obratiti pažnju na to da uistinu onda dođe i do proizvodnje. To mora biti međusobno iskoordinirano. Dakle, proizvodnja i ta plaćanja. Gospodin De Castro. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ovo baš nije vrijeme da nekako iznosimo ukupne zaključke. E, ovo je bilo zanimljivo. Zahvaljujem komisiji. Stavili su nas sada u jednu poziciju gdje možemo istinu procijeniti utjecaj djelovanja onoga što se događa e, s obzirom na sam djelovanje država članica. I mislim da su tu koristili fleksibilnost kako bi stvorili ovu heterogenu situaciju koja ih čini otvorenim za kritike. Trebala bi to biti zajednička poljoprivredna politika, ali stvari su jako različite između država članica. a i mi smo tu suodgovorni. A je li mi sami tražimo više fleksibilnosti? I to nas je dovelo do jedne situacije koje, koje se nismo baš htjeli naći. To je kao kad pas trči za vlastitim repom. Dakle, kako da možemo pricijeniti? Što možemo tu učiniti tijekom idućih nekoliko mjeseci? Ja sam siguran da će države članice htjeti se prilagoditi, usvojiti određene aspekte, jer kod nekih to funkcionira. Pa će reći idemo se manje pozabaviti onim dijelom koji je vezan, idemo više na onaj neobvezujući dio i to će i dalje dovesti do narušavanja zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, ono što nam sad treba je e, srednjoročna revizija, vidjeti gdje smo i vidjeti kako možemo popraviti stvari. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, kad Slušao sam velikim zanimanjem ovu prezentaciju. Želio bih se zahvaliti predstavniku komisije. Kada govorimo o ovom novom razdoblju sustava plaćanja, on je, ono je započelo, nisu baš svi dovoljno dobro informirani o tome, ali onog trenutka kad države članice donesu sve odluke, znači se i sve informacije vezane i uz razlike u pogledu pojedinih država članica, vidimo pet ili šest različitih skupina ako pogledamo sada ovu tablicu i kad pogledamo države članice, teško je vidjeti koje će proizvesti bolje ili lošije rezultate. Možda neke države članice, a recimo mogu navesti svoju zemlju kao primjer, su možda malo više riskirale i pokušali usvojiti više tog novog mehanizma, druge su pokušali primijeniti što je manje moguće. E, dakle, želio bih vas pitati, možda biste bili dovoljno ljubazni i rekli mi koje države članice su bile najuspješnije pri usvajanju tih mehanizama i koje to baš nisu toliko koristili ili su zadržale stari sustav. Znam da u Litvi smo se riješili te procjene ozeljenjavanja kao i podrške za e, mala i srednja gospodarstva. Dakle, prešli smo sada na 30 hektara. Dakle, koje vaše mišljenje u pogledu održivosti malih gospodarstava, budući da ima različite plaćanje u državama članicama? Hvala lijepa. Pani Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Hvala lijepa predsjedavajući. Moji prethodnici su upravo govorili da nakon svega dolazi ekologizacija sustava. No ja se zaista pitam jel to stvarno može, jel to stvarno dolazi. To je bio cilj agrarne reforme, ali još uvijek imamo jako puno prostora, manipulacijskog prostora u pojedinoj svakoj zemlji članici, zato što se nismo mogli usuglasiti oko jedne apsolutno jedinstvene i potpuno ekološke politike prihodovanja u poljoprivredi. Stoga nam je ostalo toliko slobodnog prostora za manipulaciju i individualnu djelatnost i individualno, da kažem, oblikovanje i tumačenje u pojedinoj zemlji. Da li je to dobro ili loše, ne znamo, još trebamo malo pričekati zato što je ta naša poljoprivredna reforma i pretvaranje u zajedničku poljoprivrednu politiku tek počela. Prema tome trebamo čekati prve rezultate, a onda bi rekli da bi na, počet, na sredini za zapravo ovog razdoblja za koje smo je donijeli trebali napraviti onu prvu veliku analizu i vidjeti gdje smo ciljeve ostvarili koje smo si na početku zacrtali, a gdje nismo. Prema tome moramo tu jednu iskrenu, otvorenu evaluaciju napraviti na pola mandata trajanja raz, dakle tog kad smo napravili, do kad smo napravili poljoprivrednu politiku i ako vidimo da nismo na pravom putu, ako nismo ostvarili zacrtane ciljeve, onda moramo vrlo otvoreno krenuti u reviziju, pravljenje i razmišljanje o tome kakvu pravu i zajedničku poljoprivrednu politiku želimo. Da li trebamo napraviti žive prostore u ruralnom području, kako otvoriti nova radna mjesta, kako se stvoriti održivost i tek kad to sve skupa i još čitav niz drugih gorućih problema definiramo, možemo odrediti i nove smjernice za buduće djelovanje. Hvala lijepo. Hvala lijepo, štovani kolege Ako želite sudjelovati u raspravi, javite se, ali nemojte to ono baš u zadnji čas. E, hvala, hvala vam lijepo. E, hvala što ste mi dali riječ i hvala na ovim prezentacijama koje ste odredili. Mislim da je kolega Kastro u pravu. Mi smo apsolutno dio tih reformi sudjelovali smo u njemu i nećemo pobjeći od rezultata koji su postignuti. Mislim da je prezentacija jako, jako korisna da nam kaže kako je trenutno stanje stvari, ali je puno prerano da još sada donosimo odluke o tome i da donosimo naše konačne ocjene ili uspjela ili nije. Još je prerano. Mislim da e, pitanje ozelenjavanja je vrlo važno i ako nas zanima šta su posljedice ako ne uspije i drugo, da li je to predstavlja jednu preveliku simplifikaciju rješavanja problema, to ozelenjavanje. I zatim još jedno pitanje, koliko zemalja će imati uniforma direktna plaćanja do 2019. po hektaru površine? Da li na jednom e, bazi ukupnog teritorija ili kao jedinstveno plaćanje po području ili će to ići po regionalnim osnovima? Hvala lijepo. Hvala, a sada kolega Boković. Mm, ću vrlo kratak. Mislim da je ovo izvješće izvrsno bilo u pravom trenutku podneseno i apsolutno ga pozdravljamo. U budućnosti trebamo više konkretnih e, pregleda načina rada sustava, dakle da nas se upozna sa aktualnim stanjem stvari kako sustav funkcionira po svim zemljama. Isto je zanimljivo vidjeti što se događa kad dolazi kad se zapravo počnu ostvarivati one stvari na koje nas je profesor u prvoj našoj prezentaciji po podnevne upozorio upozoravajući i reprezentirajući razlike američkog i europskog sustava. Da vidimo kako će se riješiti stvar sa mehanizmima za upravljanje rizicima i kako će se promjene u poljoprivrednoj politici u Europi dakle kako izgledaju te, kako se odražavaju te promjena plaćanja i subvencioniranja u Europi. I vidjet ćemo koliko će biti teško našim poljoprivrednicima sa tim novim sustavom izravnih plaćanja se suočiti u jednoj otvorenoj konkurenciji sa američkim poljoprivrednim proizvođačima. Mislim da će to biti zapravo glavni faktor na temelju kojeg ćemo određivati buduće naše e, politike poljoprivredne. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Nekoliko riječi, samo da zahvalim gospodinu Basku iz komisije na njegovom izlaganju. Ovo izlaganje dobro pokazuje na posljedku to kako se troše ta sredstva i da se u biti nikad ne troše u skladu sa zajedničkim ciljevima. To je ono što proizlazi iz ove lektire. Dakle, ne radi se o samoj mehanici tog sustava. Mi smo svi podržali ovu reformu, već se pitanje postavlja oko zajedničkih ciljeva. Jesmo li, sposobnost, jesmo li sposobni imati zajedničke ciljeve kada se radi o našoj poljoprivrednoj politici? Dakle, kad se tiče temeljnih pitanja eh, gospodarskih i agroekonomskih modela neki od ovih reformi, čini mi se, nije, nije dovelo do tog e, cilja. Dakle, da ostvarimo ono što smo se zajedničko zadali. To je pitanje koje se stalno iznova ponavlja i kao i u slučaju neke buduće reforme, čini mi se da će to biti prioritetno pitanje. Mislim da ne bismo trebali čekati srednjoročnu viziju kako bi si postavili to pitanje koju vrstu, poljoprivrede želimo danas imati u Europskoj uniji. Evo i vezano uz TTIP, ovo podne. dakle za koga je ta poljoprivreda, kako će ona izgledati, za koga će ona stvarati, tko će u tome sudjelovati, ako ne možemo odgovoriti na ta temeljna pitanja, koje su strukturna pitanja, pitanja vezane u samu zajedničku poljoprivrednu politiku, osim satnih sredstava i mehanike, onda e, ćemo e, ponovno imati ove, iste probleme pri sljedećoj reformi. Dakle, radi se o tome da promislimo, da vidimo koje su granice ovog postupka u kojeg smo mi podržali i da vidimo koja bi bila perspektiva u okviru ovih glavnih e, političkih pitanja oko toga što zajednički želimo napraviti na našem zajedničkom teritoriju i što želimo želimo učiniti od naših poljoprivreda na tom teritoriju. Teraz e, Hvala lijepo. Sad bih nešto kratko i sam rekao. Imamo vrlo raznoliku poljoprivredu na sjeveru Europe, na jugu Europe, u novim državama članicama, starim državama članicama, imamo mala gospodarstva, velika poljoprivredna gospodarstva. Zbog toga tražimo fleksibilnost. Naravno, postoje i razlike, postoji čitav mozaik, govorimo o tome da svaka država članica provodi vlastitu politiku na svoj način, no načela njih smo osmislili ovdje da li je to suprotno konkurentnošću? Mislim da ne, ali sve to naravno trebamo pratiti i Europska komisija treba pratiti situaciju i moramo sada povećati našu konkurentnost jer ne možemo usporediti jedan hektar e, s jednim hektarom e, za proizvodnju mliječnih proizvoda, mlijeka. Dakle, nemojmo odmah očekivati čuda. I zatim isto tako još nešto. Naravno, mogli smo možda napraviti drugačije, ali bili li sada situacija u tom slučaju bila bolja? To ne znamo. I dakle, moramo napraviti procjenu ono što smo učinili. I na posljedku, naravno, treba pojednostaviti ono što zovemo greeningom, ozelenjivanjem. Imamo trenutno previše neizvjesnosti za naše poljoprivrednike Imamo, dakle, našu zajedničku poljoprivrednu politiku. Ona bi trebala biti um, ispravnija, uravnotežena i pričekajmo produbljenje analize. Nemojmo već sada govoriti da eto nije sve onako kako smo to zamislili. Mislim da su pitanja dobra, ali možda imamo e, velik problem sa pretjeranim administrativnim teretom e, kada govorimo o zelenjavanju, ali to isto tako ovisi o vremenu. Sada ću zamoliti predstavnika komisije da se izjasni. Hvala. Hvala lijepo predsjedavajući, ja ću isto tako biti vrlo kratak, ako sam dobro sve razumio. Hvala vam lijepo na svim vašim komentarima, intervencijama i pitanjima koje ste ovdje postavili i posebno zapravo za ovom vašom argumentacijom svih protivljenja e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici, dakle što, sve što ste rekli kao, e, mislim da je to apsolutno obogaćuje naš pogled na to. Mi smo danas govorili o našoj politici budućnosti, o tome kako zapravo kanimo implementirati ovu našu novu direktivu i tek ćemo za godinu, dvije, tri, četiri godine zapravo znati koji su konkretni rezultati te naše nove politike i kako proizvođači funkcioniraju u odnosu na to i kako je to de facto u praksi se pokazalo. Isto tako ćemo vidjeti kako se odrazila sa raznolikost naše politike. Govorit to ta raznolikost je bila i očekivana. I pogotovo u ovom odboru, jer to je bilo zapravo u skladu sa svim onim ciljevima te politike, to smo i htjeli napre postići i htjeli smo stvoriti jednu poljoprivrednu politiku koja će biti učinkovitija, brža i koja će održavati više e, raznolikosti i da će nam različit, različita struktura, tradicije, pomoć nam da budemo u toj različitosti puno konkurentniji i da se stekne više javne potpore. Naravno da se javna potpora ovisi o toj lokalnoj konkretnoj situaciji u nekoj zemlji članici, u nekoj regiji ili još manje sredini. To je jasno, a mi naravno da možemo na silu nametnuti unificirani model svima, ali ipak smo to željeli postići. Prema tome, nadam se da ćemo držati ovaj ograničeni regulatorni okvir koji je sve što imamo, isto tako imamo i ograničena proračunska sredstva. I sad mi smo vrlo fleksibilni kako ćemo se tu u, u tim okvirima implementirati novu politiku. Međutim, pred farmerima, pred poljoprivrednicima ostaju svi isti veliki izazovi, a to je sigurnost prehrane, doprinos jednom ravnoteži korištenje zemljišta, teritorijalnom da kažemo E, ravnoteže. I sad je pitanje kako ćemo implementirati te zajedničke instrumente da postignemo te ciljeve. Moramo se jasno u svakoj situaciji prilagoditi lokalnim uvjetima koji su na snazi. I zato je potrebna i fleksibilnost da bi uskladili i prilagodili naše instrumente tim situaciji na terenu, da tako velimo. Međutim, ta raznolikost koju imamo ne znači u nužno uvijek kompliciranost i težinu. Mi smo već rekli, recimo naši poljoprivrednici imaju različite izbore, ili će ići na ozelenjavanje, ili će ići na odvajanje e, potpora koje dobivaju. Ali bitno je da se postigne dobra ravnoteža između ispunjanja ciljeva naše nove politike i mogućnosti da preživljavaju naši E, poljoprivrednici. Naravno, to e, jasno, osim toga treba i pojednostavniti život ova nova politika i našoj državnoj javnoj administraciji, ali i samim poljoprivrednim proizvođačima. Sad pitanje miješanja involviranosti komisije u donošenje odluka zemalja članica. Mi znamo da su to samo situacije izuzetka jer komisija jednostavno nema ovlasti da utječe na donošenje odluka u zemljama članicama samo u nekim izuzetnim situacijama u vezi sa izravnim plaćanjima. Proteklih mjeseci smo vidjeli da zemlje članice trebaju, naravno treba im pomoći da zapravo prevedu i protumače i prenesu ovu novu novu politiku u svoj postojeći nacionalni zakonodavni okvir. Zbog toga imamo tako puno bilateralnih kontakata i mislim da su, ali čitav niz zemalja članica, uglavnom gotovo sve su već donijele svoje odluke šta će primjenjivati i u okviru i u odnosu na program za male farmere ili odvajanje potpora i tako dalje i tako dalje, svem onom što smo mi njima ponudili. I ono što mi velimo što jesmo i što pokušavamo činiti, što ste vidjeli na ovim slajdima, je uglavnom postići odraziti tu raznolikost situacije u zemljama članicama i uskladiti to i u zapravo uklopiti to u pod zajednički kišobran naše zajedničke poljoprivredne politike sa istim visokim ciljevima koje smo odredili. I to se skupa ostvariti sa našim zapravo ograničenim zakonskim okvirom kao i ograničenim proračunskim sredstvima. Možda na kraju još jedna zadnja točka u vezi s onim što je rekao španjolski kolega i aktivni poljoprivrednici. Mislim da je to bilo jedna jako, jako skliska i zapravo osjetljiva pitanje da ta klauzula, da li se bazira na članku 19 ili u kojoj mjeri zapravo ona odražava ciljeve naše politike i ovog sustava izravnih plaćanja. Sada je jasno, kao što je već i prije bio slučaj, da se te aktivnosti odnose i na održavanje zemlje i uvjete proizvodnje kao naravno u smislu da li su ekološki povoljni i održive. I sad u kojoj mjeri povezati izravno plaćanje sa razinom primanja koje dolaze iz e, poljoprivrede. Ne govorimo opće o crnom popisu, o onom lošem popisu. Mislim Htio sam to reći, to je izbor zemalja članica koji će naravno uvijek ovisiti između ostvarenja ciljeva zajedničke poljoprivredne politike izravnih plaćanja i specifične situacije koja je na snazi u toj zemlji. I mislim da je, ostajem kod toga. Hvala. Ah, hvala lijepa. Proszę monitorować analizować i nas informować o sytuacji jeśli chodzi o płatności bezpośrednie. Sve ovisi naravno o stručnjacima i stoga vas e, molim da nas redovito izvještavate o stanju vezanim uz izravna plaćanja. Hvala vam lijepo. Imamo sljedeću točku na dnevnom redu. Tu se radi o izlaganju komisije o ishodu pregovora između Europske unije i Kraljevine Maroka. Što se tiče uzajamne zaštite oznaka zemljopisnog podjetla, u ime komisije govorit će gospođa Monika Parijat. Ona je zamjenica e, glavnog direktora. Izvolite, predajem vam riječ. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavatelju. Ovdje sam se e, sjela tako da evo sad ću ostati na ovom mjestu kako bi do na vremenu. Ovo jutro u okviru rasprava koje ste vodili o transatlantskom sporazumu više e, vas e, naglasilo je važnost e, geografskih oznaka, stoga mislim da je to pitanje od interesa i vrlo mi je drago što vam mogu dati sažetak zaključaka iz pregovora između Europske unije, dakle komisije do sada u svakom slučaju i Maroka što se tiče uzajamne zaštite oznaka porijekla. To je e, sporazum koji je 16. siječnja ratificiran u Berlinu u okviru e, poljoprivrednog sajma, zelenog tjedna, e, gospodin ministar poljoprivrede iz Maroka, gospodin Afganuš i naš povjerenik su bili prisutni. To se sve odvija u kontekstu mandata koje je podijeljen 2005. godine Europske komisiji kako bi se ojačala ta zaštita oznaka. Pregovore između Europske unije i Kraljevine Maroka prvo su se ticali liberalizacije poljoprivrednih proizvoda, a jednom kada smo završili s tim aspektom nakon što je taj sporazum e, stupio na snagu u e, listopadu 2012. godine mogli smo preći na zaštitu e, oznaka podrijetla dakle u prosincu 2012. točno rečeno jedan članak tog sporazuma je predviđao da će se započeti pregovori u idućih tri mjeseca od zaključka ovog prvog sporazuma. Imali smo pet e, krugova pregovaranja između prosinca 2012. godine i studenog, to jest prosinca 2014. godine. E, rekla bih da ono što je najbitnije u tim pregovorima se odvijalo između tisuće e, 2012. i veljače 2014. godine, a od veljače 2014. godine do kraja 2014. godine imali smo na neki način jedan mm, mali zastoj, e, jedno razdoblje unutar koje smo se malo razišli e, s našim marokanskim sugovornicama što se tiče E, pitanje e, liberalizacije carinskih pristojbi za voće i povrće, prije svega što se tiče rajčica e, koji imaju dakle određenu ulaznu cijenu. Tu smo pokušali naći tehničko rješenje za taj postupak ukidanja carinskih pristojbi, prije svega što se tiče paušalne vrijednosti uvoza. Marokanska strana je prihvatila da se nastave pregovori o dakle, sporazumu o oznakama podrijetla. Te moram reći da nam je bilo potrebno vrlo malo vremena da završimo te pregovore i da izradimo sporazum koji je vrlo zadovoljavajuć prije svega za europsku stranu. Zapravo, taj sporazum će nam omogućiti da imamo visoku razinu zaštite za nekih 3200 oznaka podrijetla u Maroku, a e, dakle imamo 30 zaštićenih oznaka porijekla za marokanske proizvode u Europi. Što se tiče detalja imamo 14 oznaka podrijekla za prehrambene e, proizvode i 16 za vina. To je klasični sporazum što se tiče oznaka geografskog porijekla koji ima istu strukturu kao i nedašnji sporazumi koji smo e, potpisali sa Gruzijom i sa Republikom Moldovom. To s jedne strane omogućava dakle, e, da se smjesta zaštite sve geografske oznake porijekla e, odmah bez dakle, prijelaznog razdoblja. To nudi izravnu zaštitu, dakle nema potrebe za registracijom pojedinih oznaka geografskog podjetla kako bi e, se zaštita ostvarila. Maroko je dakako slobodan slijediti svoje unutarnje postupke kako bi se registrirale te oznake, ali je prihvatio, to je e, bio jedan od zadnjih točaka u našim pregovorima, da se prijeđe na to registriranje bez dodatnih administrativnih troškova ili e, financijskih troškova za europske operatere. Isto tako imamo e, mješani odbor koji će odrediti e, priloge kako bismo ažurirali popis e, geografskih oznaka koje bi nastali u međuvremenu i moram reći da je popis koji je uključen u sporazum i onaj popis koji koji smo donijeli u skladu sa proizvodima koji su registrirani uh, sa 9.1.2013. godine i dakle uh, na sastanku sljedećeg mješnog odbora spavit će se onim oznakama koji su registrirani od tog datuma. U aneksu imamo jednu zajedničku izjavu gdje se popisuje određen uh, broj angažmana, obveza koju smo preuzeli mi kao i druga strana, prije svega tu se radi upravo o tim um, troškovima za registriranje Eh, oznake geografske porijekla, zatim isto tako jedno tehničko pitanje što se tiče Maroka i promicanja oznaka geografskog podjetla na teritoriju Maroka i u EU. zatim uspostava programa za promicanje, te jednako, još jedna točka koja mi se čina važnim, ojačanje suradnje i konzultacija među dakle, tim dvijema stranama u okviru pregovora koji se tiču E, oznaka podrijetla ili oznaka geografskog podrijetla u okviru prije svega svjetske trgovinske organizacije ili na primjer u kontekstu e, Lisabonskog sporazuma i u, drugim, e, okviru drugih organizacija. To je sporazum koji će tako jačati položaj naših poljoprivrednih proizvoda na važnom tržištu na koje izvozimo. Prije svega to će stvoriti presedan za druge slične sporazume s državom u regiji, prije svega s Tunisom, Alžirom, Libanonom. Eto, to su nekoliko primjera. I mislim da je to izvrstan primjer, presedan za pristup koji Europska unija želi slijediti. Što se tiče Mm, oznaka geografskog porijekla, njihove zaštite, njihove valorizacije i isto tako dakle time možemo jačati naše trgovinske odnose s Marokom koji su e, protekle godine malo patili od e, onog slučaja sa rajčicama kojeg sam spomenula. Što se tiče postupka, trenutno pripremamo projekt donošenja odluke vezano uz potpisivanje samog sporazuma. Taj projekt ste zaprimili i vi ćete dakle trebati dati vaš pristanak u svoj svojeg parlamenta što se tiče zaključka tog sporazuma u idućih nekoliko mjeseci. I eto, to je to. Hvala vam. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. Hvala gospođi glavnoj ravnateljici. Ja sada otvorim raspravu o ovoj točki dnevnog reda imate kakvih pitanja. Ovo je zacijelo jedna vrlo važna tema, jedna teška tema. Pregovori s Marokom su dobro protekli. a sa drugim zemljama će možda stvar biti malo teža. I ja sad e, ne moram to sve eksplicite ovdje navoditi. Gospođa Aguilera, vi ste se javili za riječ. Da, hvala lijepo. Imam dva pitanja koje bih E, pa kao prvo ponovno hvala na informacijama koje ste nam dali, a zatim imam dva pitanja predstavnici komisije u vezi ugovora s Marokom. Neki pozitivno gledaju na taj ugovor, međutim ljudi u Andaluziji gledaju potpuno drugačije na to. Jer mi smo naravno izravnoj konkurenciji s Marokom. Oni su nama sutra kad dođu čitaju niz svojih proizvoda, baš direktna konkurencija. Pa nas sad zanima da nam kažete, ako to znate, u vezi sa kompletnim metodama za carinsku e, proceduru i carinsku otpremu i zapravo izračunima vrijednosti. Kako će to izgledati? Jer trenutno je stanje ovakvo. Imate jednu vrijednost, vi ste se dogovorili s Marokom i uskladili, dakle usuglasili tu vrijednost. Ako ne znate te brojke i te postotke isto tako nije strah. Ali da otprilike probamo to objasniti. Dakle imate neku vrijednost aproksimativnu i onda se izračunava se zapravo srednja vrijednost. Primjerice i riječ je o tim proizvodima kao čeri, paradajz, rajčice i tako dalje. I sad, šta je ta vrijednost koju ste vi dogo... Koliko je recimo vrijednost koju ste usuglasili s Marokom za konkretno te male, e, male te rajčice? To je jedan od najčešćih proizvoda koji će ići u okviru tog sporazuma se uvoziti. Sljedeće pitanje, popis o kom smo govorili je, kao što smo rekli, 21. siječnja 2013 već e, usvojen. To znači da je prošlo dvije pune godine, više od dvije pune godine od tada. Ta, od kad je taj popis u, usvojen i odobren. Prema tome, taj popis nakon dvije nešto godine sigurno više nije najaktualnije A mislim da će to za sobom povući razne probleme. to je naravno ono što je ušlo u pregovore u taj sporazum. Zato što su mnoge oznake koje su na tom popisu navedene izmijenjene u zadnje dvije godine. A sad nešto o trajanju pregovora. Da li ima tu još nekakvih možda neriješenih problema i slabosti u tim pregovorima? Vi ste sami rekli da ono što je u zadnje dvije godine novog steglo nije moglo biti uvršteno u popis. Pa sad šta je nama činiti, kako da mi s tim postupamo? Hvala lijepa. Hvala. Prvo pitanje će odgovoriti glavna iz direktorica u ime komisije, ali sada je još kolega Sernar. Hvala lijepo na vašim objašnjenjima. Međutim, svaki put kad neko iz komisije, od predstavnika komisije dođe k nama u odbor, da objasni, prezentira neke E, ugovore i sporazume koje su sklopljeni, imam osjećaj da komisija baš i nije previše toga objasnila i niti išla u nekakve detalje. I sad mi imamo imam dva konkretna pitanja, a ići ću i malo ću se vratiti na ovu proizvodnju rajčica. Dakle, stekli smo dojam da smo u okviru tih pregovora pristali, dakle popustili u mnogim stvarima, da smo im puno stvari njima u korist zapravo propustili. U, ja dolazim iz Galicije u Španjolskoj, mi imamo jako velike uzgoj rajčice, prema tome i nama je cijena koja je dogovorena strašno važna. Odnosno, mene zanima u čemu je se sastoji ta zaštita zemljopisnog podrijetla. Naime, meni nije jasno kako stvarno mislite zaštititi tu našu zaštitu zemljopisnog podrijetla i kako onda mislite da će se ta zaštita onda pozitivno odraziti na naše proizvođače. A sada gospodin Deš. Hvala lijepo i hvala komisiji. Sigurno da postoji još čitav niz e, stvari koje treba raščistiti i razjasniti i da moramo uzeti u obzir interese i zaštititi interese naših proizvođača rajčica u Španjolskoj, Italiji gdje god još. Ali jednu stvar moram naglasiti. Mi imamo jednu političku nesigurnost u sjevernoafričkom prostoru. A Maroko je jedna od stabilnih država na tom čitavom prostoru. Ako mi sad ne budemo Marokancima omogućili da sa nama uspostave i izgrade dobre gospodarske odnose, kako bi se i Maroko dobro gospodar gospodarski razvijao. Ako ne budemo puštali njihove proizvode e, k nama, onda će nam dolaziti njihovi mladi ljudi kao imigranti svih vrsta. Mi moramo pokušati u europskom prostoru otkupljivati njihove proizvode kako bi ljudi tamo ostajali kod kuće i proizvodili jer imaju gdje plasirati i prodati od čega živjeti. Stoga bih apsolutno podupro da mi s Marokom postignemo takav jedan ugovor i mislim da je se komisija upravo tu trudi da mi uzmemo u obzir i naravno zaštitimo interese naših proizvođača ali prvenstveno znamo zašto se zapravo taj ugovor sa Marokom sklapa. Dobro, hvala lijepo. Vidim da se nitko ne javlja za riječ, pa onda bih odmah gospođi direktorici dala riječ. Hvala vam gospodine predsjedavate. Da, doista, kao što ste naglasili, ovdje se radi o sporazumu o oznakama geografskog podrijetla za dakle, njihovu zaštitu. Oznake geografskog podrijetla su svi oni, sve one oznake koje se tiču kontroliranog, na primjer, porijekla, oznake baš geografskog podrijekla, zaštićeno podrijeklo, dakle oznake koje su na neki način zaštita intelektualnog vlasništva naših proizvoda. Naš povjerenik je e, ovaj tjedan u Sjedinjenim državama rekao da su to na neki način zaštite intelektualnog vlasništva, ali intelektualnog ruralnog vlasništva, dakle ono što štiti intelektualno vlasništvo neke regije. I prednost tog sporazuma jest da sve one oznake geografskog podrijekla, bilo da se radi o sirevima, vinima ili drugim poljoprivrednim proizvodima, dakle njihova cijelokupnost, skoro sve oznake geografskog podrijekla Europske unije bit će zaštićena u Maroku. To znači da, na primjer, niti jedan e, proizvođač vina u Maroku ne smije svoje vino nazvati e, roha jer je to jedna oznaka geografskog porijekla koja je zaštićena. To do sada nije e, bilo slučaj i to je dakle cilj i namjera ovog sporazuma. Što se tiče problema sa rajčicama. Taj problem sa rajčicama je dakako drugačiji, on nije povezan s tim sporazumom rasprave koje smo imali povezane sa tome kako se kalkulira e, carinska cijena vrijednosti rajčica. To je nešto što je povezano sa reformom zajedničke privredne politike. E, ona je naime uvela e, računicu na temelju paušalne vrijednosti uvoza na temelju koje se zatim ispravlja metoda kalkulacije pri ulasku proizvoda, dakle rajčica na europsko tržište i tamo se, kako to e, zakonodavstvo određuje, e, primjenjuje kalkulaciju povezanu uz različite vrste rajčica koja se uvoze. Dakle, ne samo normalne rajčice, već na primjer i koktele rajčice čija je cijena malo viša. I ako je ta cijena viša od ulazne cijene, ne primjenjuje se nikakva carinska pristojba na proizvode, dakle najčešće koje se uvoze. Ako je ta cijena niža, onda se na nju zaračunava još dodatna carinska pristojba. Trenutna cijena iznosi 46,1 eura za 100 kilograma. To je dakle ulazna cijena vrijednosti za Maroko. Paušalna vrijednost uvoza E, kalkulira se svaki dan i kao što sam rekla ona se uspoređuje sa tom cijenom ulaska. Ako je niža onda se primjenjuje carinska pristojba, ako je viša od toga onda se ne naplaćuje carinska pristojba. Eto. No, to je dakle odvojena tema, e, odvojen problem od sporazuma o zaštiti geografskih oznaka. Ali ja sam naravno u potpunosti spremna, e, gospođo zastupnica, ako vam je to potrebno, pružiti vam dodatno objašnjenja možda e, u nekom drugom formatu. Hvala vam. Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Hvala vam lijepa, gospođo zamjenice glavnog direktora. Ovime možemo zaključiti s ovom točkom našeg dnevnog reda. Još jednom vam želim zahvaliti na tome što ste bili prisutni e, na našem sastanku. Sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o Europskom fondu za strateška ulaganja. Radi se o vrlo važnom projektu nove Europske komisije. Taj je projekt vrlo brzo izrađen i već nam je tijekom siječnja predstavljen. Europska komisija s njime želi potaknuti e, program e, ulaganjima koje bi trebao zatim onda potaknuti gospodarski rast i razvoj. E, odbor Ekon i odbor za proračune su nadležni za ovo pitanje, za glavno izvješće. Prema članku 54. ta dva će odbora surađivati sa odborima TRAN i ITRE. A drugi će odbori također moći na ovome surađivati u okviru pravila 53+. Zamoljeni smo da pripremimo mišljenje o ovoj temi i kao što sam rekao radi se ovdje o ključnom programu o ulaganjima, naravno pritom mislim na program Jean-Claude Junckera. Mi bismo htjeli da poljoprivreda ne bude izostavljena iz te politike, iz tog programa ulaganjima. Sada ću predati riječ e, zastupniku Desu, izvolite. Ja, da, hvala lijepo predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Jako sam sretan što mi ovdje kao odbor za poljoprivredu možemo i smijemo dati naše stajalište. Dakle, e, moj izvještaj ide u tom pravcu da mi apsolutno pozdravljamo ako u Junckerovom planu, prema Junckerovom planu dođe do ciljenih investicija u ruralnom području i u poljoprivredu i u sva povezana područja. Zajednička poljoprivredna politika, ako ju dalje smijemo tako nazvat, je jako podobna i odlična zapravo za to da zajedno sa Europskim fondom za strateške investicije razvija projekte za diljem cijele Europske unije. Bitno je da to sve skupa se odvija nebirokratski, međutim bojim se da će to ostati samo jedna pusta želja i naša nada i mi ćemo to sigurno tražiti. Ali Junckerov program može dati doprinos da bi se gospodarskom rastu i time stvaranjem, stvaranju radnih mjesta, dodatnih radnih mjesta u ruralnim prostorima. Moramo tražiti da se inovacije i istraživanje upravo za jedan održivi razvoj poljoprivrede potiče u Europi i nadalje isto tako želimo da sve zapostavljene područja u krajnjim, dakle krajnje udaljenim područjima Europske unije posebno potiču. Mi ćemo predložiti jedan plan u deset točaka koji ćemo sljedećih dana dovršiti i zato molim kolegice i kolege da nam sva svoje želje još dostave. Međutim, pazite, neće, ne želimo pisati roman, nego želimo ovdje tražiti nekoliko vrlo jasnih točaka što manje to bolje. I na kraju kako će se to sve skupa odvijati. Imat ćemo raspravu 24.3. Rok za amandmane, kako je meni kazano, ističe već 25. odnosno 26.3. Međutim, izvješće ćete već prije toga dobiti u pismenom obliku, tako da zahtjevi za amandmanima budu formulirani i mogu se uopće artikulirati još prije rasprave. Glasovanje u Agriju će biti 16.4. 30.4. u odboru za proračun i da smo jako dobri sa tim programom rada i mislim da stižemo sve na vrijeme kako bi onda doista naše zajedničko izvješće, zajedničko mišljenje bilo uzeto u obzir kod provedbe implementacije unkrvog plana o strateškom fondu. Hvala lijepo. pan Hvala vam kolega zastupnik dalti. Um, Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Slažem se da je vrlo važno i u tome se smislu slažem se desujem da je bitno da izradimo im ovog odbora vrlo robustno mišljenje. Ako čujemo ovu svotu od 315 milijardi eura vezanih uz um, program ulaganju, onda e, kažete pa naravno to je vrlo dobro, ali postavljeno je jednako ono, toliko pitanja koliko smo dobili odgovore oko toga kako će to uspjeti. Je li Europska komisija možda e, precijenila mogućnost da se uključi privatni sektor i naravno e, parlamentarni zastupci su počeli dobivati pitanja od strana sveučilišta i drugih tijela koji su zabrinuti e, vezano uz to dakle dolaze vlastita sredstva Europske komisije. Ali mislim da Dakako moramo tu uključiti nekoliko menata, e, Poljoprivredni sektor bi trebao dobiti ono što mu pristaje iz tog programa. Kao što je izvjestitelj naglasio, ruralne zajednice i posebice one periferne zajednice bi trebale od ovoga imati koristi. Poslušao sam predsjednika Europske investicijske banke na jednom sastanku odbora ECON gdje je rekao da oni žele depolitizirati taj e, postupak e, prema onome u kome će se ta sredstva dostaviti. Ja se s tim slažem, e, ali neka, neke odluke moraju biti političke. Jer kako bi ovaj program postignuo ono što želi što mu je namjera, onda ne samo one države članice koje pate od gospodarske krize u proteklih nekoliko godina bi trebale biti prioritet, već isto tako i određene regije unutar tih država koje su nerazmjerno patile zbog manjka ulaganja, zbog manjka svajanja novih radnih mjesta, zbog manjka mm, perspektive. I mislim da je to naša uloga e, koju možemo odigrati u okviru tog izvješća bili ta pokretačka snaga unutar parlamenta što se ovog tiče. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Eh, ako ste sudjelovali u radu odbora Ekon, onda sigurno još bolje shvaćate kako radi taj fond. Sigurno znate kako će se u njega uključiti privatni kapital, koji je udio koji je priređen za Europsku investicijsku banku i tako dalje. A sada gospodin Šane. Kolega Šane. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Zapravo odgovor ću e, prepustiti e, nadležnim e, predstavnicima u smislu toga odakle će doći taj novac, od koga. Samo bih se htio usredotočiti na neka druga pitanja. Prije svega u e, mom svojstvu kao e, izvjestitelj u Sjeni koji je nedavno izabran u ime socijaldemokrata. Htio bih se pridružiti kolegi gospodinu Desu i htio bih podržati da da, da je i naš klub zastupnika spreman usudočite se na ove glavne teme koje ste vi e, iznijeli, da je vremenski okvir vrlo kratak i stoga se nadam da ćemo imati učinkovit tu i e, vrlo snažnu suradnju e, koju je to mogu obećati s moje strane. Naravno, moj klub zastupnika je e, doista odlučan u tome da se odašelje jaka politička poruka po pitanju ovog fonda. Rado bih htio spomenuti dvije stvari kao prvo. Pitanje dodatka, dakle da je, taj novac dodatan, izvor financiranja da on ništa ne nadomješta, da je to dodatak, e, pravi dodatak svim onim programima koji su trenutno na snazi. I u tom smislu bih vam htio shvatiti pažnju na ona vrlo tradicionalna područja koja, kao što je gospodin Des naglasio, pokazuju koliko je važan ruralni razvoj. Čak i kada govorimo o ruralnom razvoju, o energetskoj sigurnosti, o ravnoteži između privatnog i javnog ulaganja, to su one glavne točke na koje se sredotočujemo. Čak i ja osobno, koji sam E, istinski e, podržavatelj e, pojasnog interneta, informacijskog napretka. I ja mislim da je dakle taj ruralni, ruralno područje nešto što trebamo imati na umu. Zatim isto tako potrebna nam je transparentnost i to u svakom smislu, vezano uz to odakle novac dolazi i kako će se potrošiti. Tu ne smijemo Uh, ustupiti. I isto tako znate da je to vrlo važno za Europski parlament, uh, dakle uh, ta borba protiv korupcije. Koliko ja znam, većina poreznih prijevara vezan, vezuje se baš u taj sektor prehrambenih proizvoda, koliko ja znam. To je dakle samo nekoliko točaka na kojih se trebamo usredotočiti i zajedno s mojim kolegama unutar kluba zastupnika socijaldemokrata. Biće nam doista drago e, kada bismo mogli postići e, učinkovit, ali i brz napredak. Hvala. Hvala vam, e, kolega Teran. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Svi znaju da je gospodin Juncker slučajnik za ulaganja, ali mene zanima danas da saznam tko se krije iza to, tog strateškog ulaganja od petnaest milijardi eura. Mislim da je Junckerov plan danas nešto što ne ide na korist poljoprivredi. E, zapravo, e, poljoprivreda mi se čini da će upravo e, biti zapostavljena u toj sveukupnoj strategiji. Moje pitanje je vezano uz tu polemiku, to je vrlo jednostavno pitanje, zašto poljoprivreda nije više naglašena što se tiče njenog potencijala za gospodarski rast naspram infrastrukture ili primjerice novih tehnologija. E, prije svega mislim na vrlo veliki potencijal koji predstavljaju e, proizvodi u zonatnom vrijednosti, e, prije svega poljoprivredi sa oznakom podjekla, koji još uvijek nisu iskorišteni u svom potpunom potencijalu. To je nešto što za mnoge države članice, poput Francuske, predstavlja vrlo važan e, gospodarski adut e, za rast. Eto, mislim da imamo dosta toga za reći o ovom ukrovom planu, ali prije svega moramo naglasiti da poljoprivredni sektor nije među prioritetima u njegovom e, planu ulaganjima. Hvala. Hvala vam. ja sam postavio isto pitanje i rečeno mi je imamo zajedničku poljoprivrednu politiku gdje imamo niz mogućnosti. Ja dijelim neka vaša stajališta, ali osim poljoprivrede imamo tu i druge sektore, druge gospodarske sektore e, koji su važni. Gospodin Rupe. Hvala vam gospodine predsjedavatelju što se tiče ovog plana. O tome smo već mnogo govorili. Sada smo malo mirniji, ali ja sam optimističan i nadam se da će taj plan biti ozbiljan, da će biti uspješan jednom kada krenemo sa stvaranjem specifičnih mjera, kada krenemo o njima raspraviti. Što se tiče ciljeva, dakle to je gospodarski rast, kao i stvaranje radnih mjesta. To je doista jako potrebno i to u svim regijama Europske unije. A poljoprivreda je naravno jedna, jedna grana koja ima velik potencijal kada se radi o stvaranju novih radnih mjesta. A neke države članice, na primjer, imaju velik potencijal vezan uz proizvodnju mesa ili drugih poljoprivrednih e, sektora. A ako pogledamo situaciju u Europi kao i globalnu situaciju vidimo da raste stanovništvo, da imamo trenutno e, isto ograničnu količinu poljoprivrednih proizvoda i stoga moramo e, potaknuti izvoz da se dakle visoko kvalitetni proizvodi mogu izvoziti u treće zemlje, moramo pronaći nova tržišta. To će nam pomoći ostvariti e, radna mjesta u Europskoj uniji. Mislim da bi ovaj plan također trebao uključiti i aspekt ruralnog strukturnog razvoja. Na primjer, kada govorimo o individualnim kućama, zgradama koje se e, grade u ruralnim područjima, onda će renovacija tih zgrada, tih kuća biti vrlo važna za poljoprivrednike, za ruralna područja to će osigurati i nova radna mjesta, a to bi zatim moglo osigurati um, razvoj zelene energije, bioplina. Svi ti elementi mogli bi ponaći svoje mjesto u novom programu. To će pozdraviti poljoprivrednici, također i um, privatni ulagači će to pozdraviti. Bilo bi dobro kada bi regije imale mogućnosti da ih se uključi u taj postupak svajanja njih mjesta to na svim razinama. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnica Megines, hvala vam lijepa. Gospodine predsjedavatelju, bit ću kratka uspjeh e, ovog programa e, u rukama je država članica koje trebaju um, izraditi programe. Dakle, ne znam što je gospodin Des mislio kada je govorio o ovim nekim detaljima koje je predložio, no bit će e, vrlo zanimljivih pogledati. Naravno, potrebna su mu ulaganja vezano u široko pojasni prijenos informacije, ali mnoge države članice to već čine. I dakle, e, taj program na neki način ne može zamijeniti e, financiranje država članica. To je nešto što mene zabrinjava. E, zatim isto tako, takozvani retrofitting. Mislim, opet radi se o državama članicama koje iznose te projekte. Mene zanima kako se mi u to uklapamo. Mi možemo koristiti taj program, ali ne kako bismo zamijenili novac iz ZPP-a. Mislim, siguran sam da je Albert svjestan toga. Dok ne vidimo pravo izvješće, ne možemo e, znati kako možemo dati naš doprinos e, u smislu poljoprivrede, ali svakako postoje ruralna područja kojima su potrebne ulaganja, no nove e, autoceste i slična ulaganja e, pomažu državama pa i regijama, to je jedan od argumenta. Radi se tu o velikim projektima, samo sam to htjela reći. Hvala. Hvala vam. Zadnji govornik, izvolite. Mm, da, hvala vam. Mislim da u ruralnom i poljoprivrednom svijetu ne možemo e, podržati e, ovakav izoliran razvoj. Moramo biti vrlo pažljivi e, kako bi ta ulaganja popratila cijelu jednu granu djelatnosti. Bilo da se radi o šumarskom sektoru ili poljoprivrednom sektoru, ne možemo reći da bi Junckerov plan trebao na primjer um, doprinijeti um, grijanju pomoću drva ako nemamo podršku cijelom tom sektoru Mislim da bismo dakle trebali razmišljati tako u, sekt, u sektorskom smislu, a isto tako bismo trebali gledati ruralni razvoj. Što se tiče digitalizacije, čujemo ono što je rečeno malo prije i dakako da je situacija takva da države članice trenutno premaju ruralna područja, no naravno oni započinju sa onim najguše naseljenim ruralnim područjima. U Europi imamo neka, neke planinske predjele gdje ako ta područja sutra neće imati pristup digitalnom svijetu, onda neće imati pristup ničemu više, jer neke poduzeća neće više htjeti poslovati u tim područjima. To znači da Juncker, ovako kako mobilizira sredstva, kako podržava određene djelatnosti, može isto tako doprinijeti eh, da se spriječi fragmentacija europskog eh, europskih društava na one koje imaju sve i na one koji neće na kraju imati ništa. Hvala vam. Sada predajem gospodinu Desu, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala vam, dragi kolege, na javljenima za riječ. Ja sam pažljivo eh, pribilježio vaše primjedbe. Što se tiče prvog javljenja za riječ, da, naravno vodi se još rasprave kako će se to financirati, ali to nije moj zadatak kada dođe Junckerov program, naš će zadatak biti da zaštitimo interese e, poljoprivrednog sektora, ruralnog područja i mislim da će nam to uspjeti. S izvjestiteljem u Sijeni bih naravno htio o tome još e, raspraviti, to sam e, zabravio malo prije spomenuti. Iznimno je važno da s njima još porazgovaram o završnom izvješću, to jest završnom mišljenju. I tu isto tako želim zaglasiti da su iznimno važna ulaganja u infrastrukturu. Ono što je e, gospodin Danton rekao, gospođa McGuinness, na primjer, brzi internet je, internet je danas preduvjet za ruralni razvoj. E, takve točke bi mogli spomenuti, ali ne bih htio e, uvesti detaljni katalog pojedinih mjera. moramo povisiti određene zahtjeve, prije svega vezano s to da se ulaganja posvete gospodarski slabim e, područjima. Ja dolazim iz regije gdje imamo nultu stopu nezaposlenosti mladih, 2% nezaposlenosti i tu nemamo prioritetna ulaganja. Prioritetna ulaganja su e, bitna tamo gdje postoji visoka nezaposlenost mladih i odraslih osoba u, e, i ostalih osoba u E, određenim područjima i ako se ulaže u infrastrukturu onda moramo reći da je to vrlo dobar preduvjet za to. Moja regija nakon drugog svjetskog rata bila jedna od regija koja je bila zadnja u Njemačkoj, među zadnjima, dok pravovremeno ulaganje u infrastrukturu je ta regija uspjela se probiti i danas smo jedan od najboljih regija u Bavarskoj i u Njemačkoj zato što su političari prije 40 godina, e, prije 50 godina donijeli prave odluke i htio bih da se to isto dogodi u drugim dijelovima Europe kako bismo imali dobar gospodarski rast. Mi ćemo kao poljoprivrednici pokušati ovdje e, zaštititi interes ruralnih područja unutar Junkerovog plana i želim se zahvaliti gospodinu e, Zahiskiju koji je e, značajno imao doprinos u tome da nas se uključi u pregovore. Hvala. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo. Još ćemo u ožujku imati raspravu o ovoj temi, a ako dobijete u vremenu druge ideje, druge komentare, onda ih možete uputiti gospodinu izvjestitelju Albertu Desu i kao što sam rekao, nastavit ćemo s raspravom o ovome u ožujku. Sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o e, preporukama koje su zadali koordinatori odbora Agri. Dobili ste svi dokument e, elektroničkim putem, a isto tako ste dobili i papirnatu verziju tog dokumenta. Dakle, vidite popis naših preporuka. Ako nemate nikakvih zamjerki, onda predlažem da ih usvojimo. Ne vidim e, nikakvih zamjerki, stoga možemo prijeći na sljedeću točku razno. Nitko ne želi uzeti riječ i stoga vas želimo obvijestiti da ćemo 23. ožujka u ponedjeljak u 15 sati imati sljedeći sastanak, a zatim isto tako 24. ožujka uh, ujutro, a i poslijepodne. Time smo iscepili sve točke našeg dnevnog reda. Što se tiče pitanja povezano uz veterinarske proizvode, tu točku smo odgodili na naš, za naš sljedeći sastanak. Zahvaljujem vam na prisutnosti i vidimo se za mjesec dana, a u međuvremenu ćemo napuno raditi. Hvala vam lijepo, sjednica je završena.